Bonjour. Hvala. Dobar dan svima. Nastavljamo naš dnevni red. Danas na programu imamo temu u kojoj ćemo govoriti o Europskoj godini za razvoj 2015. 2015. godina je, kao što svi znate, bila proglašena Europskom godinom za razvoj. E, Ceremonija zatvaranja e, je održana u Luksemburgu 9.12. Na toj ceremoniji je bila prisutna naša predsjednica Linda McEvan kao i povjerenik e, gospodin Even Mimica i e, Roman Schneider koji je ministar za suradnju. E, mi smo htjeli e, danas govoriti o poukama koje možemo izvući iz e, prošlogodišnje godine. To je također rečeno i od strane naših koordinatora kao i na konferenciji predsjednika i rečeno je da je ta godina omogućila E, približavanje e, naših građana Europskoj uniji i bolju suradnju između mladih. Istovremeno to nam e, omogućava i organiziranje daljnjeg rada na području razvoja u skladu agende 2000, za 2030. godinu. Mi želimo i dalje raditi na osnivanju partnerstava i raditi sa svim dionicima E, koji radi na području razvoja, a istovremeno čovjek treba biti u samom centru e, svih naših akcija i moramo raditi na interaktivan način. Osim svih ovih izjava, mislim da bi bilo dobro na konkretan način reći što smo učinili za vrijeme e, Europske godine za razvoj, dakle u 2015. godini. Zato smo e, pozvali komisiju da nam predstavi preliminarno izvješće o postignutim rezultatima i zato Jutros želim toplo pozdraviti gospođu Stinu Sauertu koja je na čelu jedinice za komunikaciju i transparentnost u glavnoj upravi DEVKO. Izvolite. Merci, monsieur le euh, euh, Parlement Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. E, želim se najprije zahvaliti parlamentu na ulozi koju je igrao u e, izvršavanju aktivnosti 2015. godine i zahvaljujući vašem radu smo i postigli sve ove pozitivne rezultate. Na samom početku bih vam htjela predstaviti jedan video zapis e, Luksemburškog predsjedništva kako biste mogli vidjeti ukratko sve što se dešavalo 2015. godine u cijeloj Europi. Mislim da smo svi Eh, htjeli da eh, Europska godina za razvoj bude obilježena ne samo u Luksemburgu i Briselu, već u svim glavnim gradovima Europe. Um, Evo, to je bio kratak video koji je pripremilo Luksemburško predsjedništvo kako bismo vidjeli što se sve događalo diljem Europe. Neke su se aktivnosti odvijale u svakoj od država članica, a neke su se odvijale i izvan uh, Europske unije. Nadam se da će prezentacija funkcionirati. Htjela sam početi od toga da se svi podsjetimo dugih pregovora. Ja osobno duže od tri i po godine već radim na ovome projektu i mnogo smo toga ostvarili u prethodnom sazivu parlamenta, a i u novom sazivu kada ste vi preuzeli tu inicijativu kako biste se pobrinuli da godina za razvoj ne bude samo E, fokusirana na komunikaciju nego i na rasprave i uključivanje europskih građana. i uistinu ste e, zdušno sudjelovali u toj godini. E, znam da smo s vama proveli mnoge rasprave, imali smo e, izložbe u parlamentu, imali smo seminare za novinare, sudjelovali smo na izložbi Expo u Milanu. E, dakle, bilo je to i e, tema naših dana otvorenih vrata i u komisiji i u parlamentu i e, vaši službenici za informiranje kao i naši predstavnici u državama članicama organizirali su mnoga događanja. Dakle, Konačne rezultate objavit ćemo za desetak dana, a u svakom slučaju tu će se vidjeti da je došlo do promjene stavova tijekom te godine za razvoj i da je došlo do mnogo većeg aktivnosti naših predstavništava u državama članicama e, i njihove suradnje sa nadležnim ministarstvima. E, ono što smo htjeli postići tijekom ove godine jest da naglasimo da svi naši instrumenti odražavaju ono što želimo postići. Dakle, budući da je riječ o suradnji, želimo da instrumenti koje koristimo također budu takvi da oni odražavaju tu suradnju. Dakle, nastojali smo otvoriti instrumente kao što su društveni mediji za suradnju, pa smo svakoga tjedna imali različite partnere s kojima smo zajednički uređivali e, naš, e, našu stranicu na Facebooku, na Twitteru i ti partneri su bili ministarstva, nevladine organizacije i tako dalje. Dakle, mnogi su sudjelovali u uređivanju naših e, stranica. Naši statistički podaci pokazuju da smo na Facebooku imali Um, ljude koji su pratili što se na stranici događa, koji su mnogo mlađi, koji su um, prisutni uh, diljem Europe, uh, a u parlamentu smo očekivali da ćemo imati 75 partnera koji će biti aktivni na uh, našoj stranici. Na kraju smo imali 208 aktivnih partnera Parlament je bio najaktivniji partner, oni su na našu mrežnu stranicu stavili obavijesti o preko 600 događaja zbivanja aktivnosti i to je bilo iznimno koristo i mislim da nam je to svima zajedno pomoglo da sve što se događa bude i prevedeno na sve europske jezike, a to je naravno ono što nam je pomoglo da ove naše poruke dođu i dalje od one skupine ljudi koja uvijek govori o razvojnoj pomoći. Iako je čitav proces možda bio dosta nezgrapan, mislim da je dobro da smo ga proveli i da smo ga na kraju organizirali na temelju zajedničke odluke, pa smo na taj način osigurali sudjelovanje svih institucija. Imali smo 25 nacionalnih programa, samo dvije države nisu imale službeni E, program, ali su svejedno organizirale neke, neka zbivanja u svojim zemljama. Dakle, drugim riječima, u svih 28 država članica imali smo određena zbivanja. Također smo e, surađivali sa projektima e, DEAR, i također ovdje je surađivala i organizacija Concord. Dakle, Gotovo dva milijuna sudionika e, smo imali u svim događanjima tijekom godine. Dakle, kao što sam već rekla, suradnja je bila odlična, imali smo mnogo više partnera nego što smo ih uopće mogli uključiti i nikad nismo imali niti jedan incident to je bilo prvi puta da smo dopustili da naše društvene medije preuzme netko drugi, dakle da uređivanje medija preuzme neko drugi i nekada sam se osjećala dosta nelagodno, pitavši se što bi se sve moglo dogoditi, međutim na kraju se pokazalo da je sve e, odlično prošlo, a nadahnulo nas je upravo to što parlament radi slično, dakle i on povremeno dopušta da njegovom e, stranicom upravlja neko drugi. E, već sam rekla da smo imali odličan odaziv na naš hashtag za Europsku godinu za razvoj. E, drugi jezik koji se najviše koristio na mrežnoj stranici nakon engleskog recimo bio je portugalski. Kao što znate, naša ciljna skupina bili su mladi ljudi, to ste mogli vidjeti iz ovog videa. E, jedna od najuspješnijih poruka bila, bio je susret Banki Muna lani sa mnogo mladih u e, Briselu. E, također smo organizirali i predavanja u sklopu procesa Kapučinski u svim državama članicama E, i nastavit ćemo i dalje sa ovim aktivnostima, odnosno sa našim instrumentom, obrazovnim instrumentom e, koji će i dalje koristiti logotip, samo u njemu se neće spominjati godina 2015. E, također uspješni su bili neki projekti s kojima želimo nastaviti, no Moramo naravno raditi oprezno jer mi nismo putnička agencija, ali e, naravno pokazalo se vrlo dobrim da se mladim ljudima iz Europe omogući da odu u e, druge dijelove svijeta i da se e, da vide kako se tamo živi, kako se tamo stvari događaju, dakle da je to za njih, za mlade u Europi iznimno dobro. Već sam rekla da imamo mnogo materijala za kampanju, njih ćemo i dalje ažurirati kako bi oni mogli biti korisni i vama za zastupnike u parlamentu e, iz svih država članica, prevešćemo ih također na sve jezike, znamo da nam je to nedostajalo, moramo imati materijale i na drugim jezicima, a ne samo na engleskom, francuskom i njemačkom, iako su dakako to najzastupljeniji jezici, ali kako bi bugarski zastupnici mogli razgovarati sa ljudima u Bugarskoj, moraju imati i materijale na bugarskom, isto vrijedi i za danski i za sve ostale jezike. Što se tiče nasljeđa ove godine, dakle onoga što nam ostaje nakon ove godine, prije svega treba reći da nam je bilo e, jako drago surađivati sa luksemburškim predsjedništvom, uključiti civilno društvo i htjeli bismo se sada pobrinuti da cijeli taj proces ne završi sa završetkom prošle godine. Mnogo onoga što smo radili je zahtjevalo mnogo vremena i zato je važno da sada sa svime time ne stanemo. Nastavit ćemo raditi na različitim mrežama, nadam se da ćemo e, u tom smislu i dalje s vama moći surađivati. Dakle, e, iznimno je važno da se naši ciljevi nastoje, nastave provoditi, postoje prioriteti za naredne godine i nadam se da ćemo kroz e, svoja predstavništva u pojedinim zemljama i kroz vaše informativne urede e, nastaviti e, stupati u kontakt sa ljudima diljem Europe. Dakle, 29. bit će objavljeni službeni rezultati i tada ćemo, ja mislim, moći vidjeti da je bilo dobro što smo prošlu godinu proglasili godinom za razvoj kada su se vodile i rasprave o ciljevima održivog razvoja. Te dvije teme su se međusobno nadopunjavale. Imamo zakonsku obvezu iznijeti e, cjelovito izvješće o provedbi projekta do kraja ove godine. No, htjeli smo to izvješće iznijeti ranije kako ne bismo zaboravili što smo sve radili, jer ako o tome budemo raspravljali tek u listopadu ili krajem ove godine, možda ćemo neke stvari zaboraviti i možda više nećemo moći iskoristiti onaj, e, onu pokretačku snagu koju smo e, lani osjećali. Dakle, u svakom slučaju mislimo da je važno da se e, ta rasprava, pa i ovdje s vama, provede odmah sada i što god vi u toj raspravi iznesete kao svoje želje ili komentare mi ćemo to uključiti u završno izvješće. I dok pripremamo strategiju za naredne godine želimo nastaviti surađivati s vama kako bismo mogli zajednički što više obavještavati ljude o važnoj temi, a to je suradnja za razvoj. Znam da ćete u 10 sati također raspravljati o iznimno važnoj temi koja utječe na sve nas i e, mislim da je upravo u ovom trenutku važno europskim e, građanima objasniti E, što se sve sa njihovim doprinosima radi i kakav fantastičan posao mnogi od naših suradnika odrađuju diljem svijeta. E, ja sam vam naravno na raspolaganju za sva vaša eventualna pitanja. Hvala. Merci madame pour toutes ces informations. Hvala vam najljepša na svim ovim e, sveobuhvatnim informacijama. Predat ću riječ e, kolegi e, Licu. Izvolite. Thank you very much for your... Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Htio bih e, zapravo se zahvaliti svima koji su sudjelovali u toj godini koja je koliko ja shvaćam bila iznimno uspješna. E, taj projekt pokrenut je prije više godina i to je odličan e, primjer kako se civilno društvo može uključiti u europsku politiku, ako se ne varam, upravo civilno društvo iz Rige, iz Latvije je promicalo tu ideju i njihova suradnja sa vladom u Latviji je E, odličan primjer, ako se ne varam kolega Görens je e, se založio upravo za tu ideju da se proglasi Europska godina za razvoj i e, dogodila se u pravom trenutku jer da to tada nismo E, uspjeli, e, dakle ne znam točno što bi e, se događalo jer te godine smo imali i onaj sastanak na vrhu u New Yorku, raspravu o, o razvojnim ciljevima, ciljevima održivog razvoja i tako dalje tim koji je radio u komisiji dovoljno si je vremena uzeo za rasprave sa drugim kolegama e, za rasprave o tome što bi se sve moglo organizirati bilo je to izazovno vrijeme kada smo e, imali i novi saziv parlamenta i E, novu komisiju, dakle sa svime se zapravo konkretno počelo raditi tek u studenom ili prosincu 2014. godine, ali se onda sve e, ubrzalo, e, povjerenik Mimica je doista sebi to odredio kao jedan od prioriteta, posjetio je sve parlamente u svim europskim državama i to je imalo velik učinak. Također zahvaljujem i tajništvu Europskog parlamenta i uredu za informiranje Dakle, doista naglašavam ono što ste rekli koliko je važno da se radilo na svim jezicima, e, na otvorenim danima parlamenta kad je ovo bila e, glavna e, tema Klaus Rischer je također tu imao veliku ulogu kad se odlučivalo koga pozvati i tko bi mogao biti ambasador ovih naših ideja. Dakle, mnogi su ljudi poduprli aktivnosti. Što se tiče Njemačke i učinka u Njemačkoj, ja osobno mogu reći da sam imao više od 30 različitih aktivnosti. Mi smo svakoga mjeseca odredili neku temu mjeseca pa smo o svakoj toj temi onda snimili film u pojedinoj njemačkoj regiji. E, također imali smo i veliku potporu nacionalne politike i nacionalne državne uprave osobno sam se susreo s mnogim ljudima, imali smo i raspravu u njemačkom parlamentu, e, nakon čega smo iznjedrili jedno sveobuhvatno izvješće. Naime, ja sam se u svim prilikama koje sam imao se susretao sa našim zastupnicima u parlamentu i budući da imamo tamo stručnu službu koja radi istraživanja, oni su napravili izvješće o tome kakav je značaj ovih naših rasprava na, e, za razvojnu politiku. Dakle, uvelike smo uključili njemački parlament. Zahvaljujem vam također na svemu što radite sa nevladinim organizacijama i na pripremanju onog paketa, obrazovnog paketa E, dakle, alati za europsko obrazovanje, informacije e, za naše škole e, su i dalje dosta loše, a njihov interes je velik. Također imamo i promotore koji se sufinanciraju iz europskog proračuna, a bave se razvojem E, obrazovnih alata i e, uspostavom suradnje sa obrazovnim subjektima. E, zahvaljujem vam upravo na, tom, na toj vašoj uspostavi suradnje sa različitim subjektima i tu sada imam i pitanje, a pitanje je to pitanje E, održivih razvojnih ciljeva e, kako e, to pitanje sada možemo doista formulirati i iskoristiti u daljnjoj suradnji. Mislim da ono što smo postigli prošle godine se ne nastavlja raditi i ove godine, pa me zanima da li ove godine uopće imamo proračun E, za e, daljnje osmišljavanje e, tih ciljeva održivog razvoja kako smo to započeli prošle godine. Povjerenik Mimica je rekao da treba razmotriti ideje vezane uz politiku koherentnosti, a u odnosu na ciljeve održivog razvoja. Dakle, zato bih vas pitao, postoji li bilo što konkretno što bismo sada mogli organizirati kao što smo to imali lani, e, dakle kako bismo mogli nastaviti razvoj, e, nadovezati se na ono što se radilo prošle godine, a e, imajući na umu ciljeve održivog razvoja. Što se tiče njemačke situacije i ovog našeg izvješća o koherentnosti, o dosljednosti, mi naglašavamo da su interparlamentarne sjednice, ne znam kada će se sljedeća organizirati, ali da su to prilike da se govori o razvoju kako bi se razmislilo o ishodima godine za razvoj i kako bi se E, razmotrilo što se radi u vezi s ciljeva za e, održivog razvoja i kako bismo iskoristili nacionalne e, zastupnike, dakle zastupnike u nacionalnim parlamentima da proširimo tu svoju poruku. Dakle, sada imamo bazu podataka, partnera, suradnika, kakvu nikad prije nismo imali i pitanje je kako to možemo iskoristiti za ciljeve održivog razvoja. Hvala. Hvala vam. Predajem riječ gospođi Sowerti koja će odgovoriti na postavljeno pitanje i na dati komentar. Vielen Dank. Um, uh, thank uh, Hvala vam lijepo gospodine Lic na ljubaznim komentarima. Što se tiče vaših pitanja. Prije svega dopustite mi da kažem da uistinu civilno društvo iz Latvije je primijetilo tu priliku još prije više godina, ali smo također imali snažnu potporu e, Europskog e, gospodarskog i socijalnog odbora i Europskog parlamenta. Ove godine e, nemamo europsku godinu, ali to ne znači da ne možemo nastaviti sa svojim komunikacijama, sa svojim priopćenjima. To je ono o čemu ja mogu govoriti, ja ne mogu govoriti o političkoj strani ali u budućnosti ćemo sasvim sigurno imati javne konzultacije vezano uz e, ciljeve održivog razvoja kad budemo znali kada će se to dogoditi, organizirat ćemo informativnu kampanju kako bismo ljudima više e, rekli o tim ciljevima održivog razvoja. I kada budemo imali e, tu kampanju, bilo bi dobro da zajednički provedemo kampanju na društvenim medijima. E, u svakom slučaju ciljevi za održivi razvoj su dio naših, e, naših ciljeva, naših prioriteta sve do razdoblja 2030. godine. Mnogo toga možemo osmisliti. Mislim da nam ne treba veći proračun. Mi sada već imamo proračun za za e, komunikacije i ako pogledate e, moto koji smo imali E, koji je gospodin Grec, ako se ne, varam, iznjedrio, je naš e, svijet, naš razvoj, naša budućnost. To je bio odličan moto, odličan slogan. Dakle, mi na toj komunikacijskoj strani radimo e, vezano uz ciljeve održivog razvoja, ali ne možemo krenuti s kampanjom dok još ne znamo kada će biti organizirana te javne konzultacije, javne savjetovanje. Također postoje i brojni mitovi i krivo razumijevanje e, razvojne politike i općenito europske politike, tako da e, namjeravamo surađivati e, sa organizacijom koja je uspješno radila u 19 država članica prošle godine i želimo upravo raditi na tom razbijanju krive percepcije tih mitova vezanih uz razvojnu politiku i općenito uz e, europske politike. To je važna zadaća i rado ćemo s vama podijeliti što namjeravamo učiniti kako bismo iskoristili naše zajedničke snage da budemo prisutni u javnosti. Uistinu sada imamo mrežu, prošloga tjedna sam izvješće predstavila i u vijeću i oni su zainteresirani također za e, nastavak zajedničkog rada, smatraju također da su e, iste teme važne kao što to smatramo i e, mi i neovisno o različitim aspektima i našim stavovima o njima, važno je da o tome nastavimo razgovarati i da se ovim temama pozabavimo na način koji će možda biti manje formalan i manje institucionalan, ali bi mogao biti korisniji za sve nas. Hvala gospođo Suvarta. Mislim da ovim možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i preći na sljedeću točku, ukoliko se s tim slažete. Točka 19. Tu smo imali pitanje gospodina Gerensa, no međutim na to pitanje smo odgovorili već jučer. Točka 20. Razno. Imamo li nekih zastupnika koji bi htjeli postaviti pitanje pod točkom razno? Ne. U redu. U tom slučaju ćemo zaključiti ovaj sastanak, a u 10 sati ćemo e, početi javnu raspravu o gorućem pitanju migracija i govorit ćemo o uzrocima migracije u zemljama u razvoju. To je rasprava koja će početi točno u 10 sati, što znači da sada imamo desetak minuta na raspolaganju, a ponovno počinjemo u 10. Hvala.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 Si kolege, nastavljamo s radom. Htio bih na samom početku pozdraviti e, osobe koje su ovdje u posljednjem redu. To su gosti gospodina Garcije Consuegra i želim sada da ih pozdravimo jednim aplauzom. Poštovane kolege, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas sve na ovoj ravnoj raspravi na kojoj ćemo govoriti o uzrocima migracija u zemljama razvoja. Ova rasprava se održava uz suradnju sa odborom AFET i LIBE. Ovo je jedna aktualna tema koja predstavlja prioritet za naš odbor za razvoj. Jučer smo zajedno sa izvjestiteljem gospodinom Korao govorili o uzajamnom fondu za e, razvoj Afrike koji ima za cilj razviti tri afričke regije koje su posebno siromašne, Sahel, E, regiju oko Čada i e, Afrički rog. Naše saslušanje će se organizirati u tri dijela. U prvom dijelu ćemo govoriti o migracijama koje su uzrokovane sukobima sa stručnjakom koji će nam ovdje govoriti o tom pitanju iz e, Londona, odnosno sa Londonskog sveučilišta. Drugi dio, koji će početi u 10.40, će govoriti o nejednakostima i klimatskim promjenama koje također mogu uzrokovati migracije. Ovdje ćemo imati priliku saslušati predsjednicu e, Senegalskog kolektiva za žene koje se bore protiv nezakonitih migracija e, i koja je nažalost izgubila sina E, koji je e, potonuo u moru pokušavajući e, priči našim obalama. U trećem dijelu ćemo govoriti o uzrocima migracija općenito i govoriti o budućim perspektivama zajedno sa stručnjakom e, iz Međunarodnog ureda za migracije i Europskog centra za e, upravljanje razvojnim politikama. Europska komisija i e, Europska služba za vanjsko djelovanje će također moći uzeti riječ ukoliko žele na kraju ovog trećeg dijela. Budući da nam je dnevni red jako gust, predajem odmah riječ našem prvom moderatoru, gospodinu Augustinu Diazu de Mera Garcia Consuegra. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa. Htio bih e, poželjeti dobrodošlicu svima na, ovom, na ovoj ravnoj raspravi. Zadovoljstvo mi je pozdraviti sljedeće stručnjake doktoricu Tanju Kajzer koja sjedi lijevo od mene. Ona je viši predavač o prisilnim migracijama na sveučilištu u Londonu. Htio sam vam reći, doktorice Kaiser, hvala vam lijepa što ste danas s nama ovdje u Europskom parlamentu. Ja sam e, pripremio jedan uvodni govor, ali kako je gospodin Ponga u svom uvodu e, objasnio e, on je, on je sve dovoljno objasnio pa ja neću e, govoriti ono što sam pripremio kao uvod nego umjesto toga dajem riječ gospođi Kaiser gospođo imate 10 do 15 minuta vremena nakon toga ćemo imati E, vrijeme za komentare i pitanje gdje će svaki govornik imati dva minuta vremena, dvije minute vremena za postavljanje pitanja. Potom ćete vi opet imati deset minuta vremena kako biste mogli odgovoriti na pitanja. Dakle, gospođo Kajzer, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, želim zahvaliti predsjednici i svim članovima odbora koji što ste me pozvali da danas govorim o ovoj e, vrlo aktualnoj temi kojom se bavim e, u svom E, inače svakodnevnom radu. Želim e, vam, e, pokazati neke slajdove. Kad se postavljaju pitanja o uzrocima migracija, onda ne moramo pogledati, pogledati ništa dalje od brojki koje objašnjavaju koliko je migranata zbog progona E, konflikata, općenito nasilja, to je 59,5 milijuna ljudi. E, možda je to samo vrh sante e, u usporedbi sa ukupnim brojem ljudi koji su pogođeni konfliktima i nasiljem u regijama iz kojih su i kojima treba zaštita kao što vidite sa grafikona na desnoj strani ovog slajda, velika većina e, raseljenih, odnosno prognanika i e, izbjeglica potiče iz relativno malih, malog broja e, područja, odnosno konflikata. Dakle, broj izbjeglica, od ukupnog broja izbjeglica koji stižu u Europu, preko 83% njih dolaze kao izbjeglice i to iz vrlo malog broja zemalja. Kao što vidite do sada u 2016. 83% e, novopridošlih izbjeglica došlo je u EU iz Sirije, Afganistana i Iraka e, gdje naravno e, trenutno postoje konflikti. Dakle, možemo Dakle, to odgovara na pitanje da li se radi općenito o migracijskoj krizi ili o e, problemu što izbjeglice e, odlaze iz svojih zemalja zato što tamo vladaju konflikti. Što se tiče tih migranata koji e, dakle gotovo 20 milijuna tih migranata su izbjeglice E, gotovo 40 milijuna e, prognanika ostaju u zemljama iz kojih su, oni su dakle e, ne napuštaju zemlju iz koje su i nemaju dakle međunarodnu zaštitu. Imamo gotovo 2 milijuna od njih 2 milijuna ljudi koji traže azil. Motivacija dakle e, međunarodne humanitarne organizacije e, gotovo se sada mire s time, odnosno očekuju da ljudi koji jednom izbjegnu, odnosno koji budu jednom prognani, će ostati e, u toj situaciji godinama, dakle dulje od pet godina i nema očekivanja da će se njihov problem brzo riješiti trenutno 16 milijuna ljudi živi u produljenom egzilu. E, prosječno trajanje 2011. E, je bilo gotovo 20 godina. Dakle, to, je, to su e, dakle, činjenice s kojima smo suočeni. Ti, ti su ljudi u jednoj užasnoj situaciji koja traje godinama i desetljećima i e, iz koje nemaju izlaza. Kada e, kad razmišljamo o uzrocima e, broje ovih migracija, dakle bez obzira da li se radi o Eh, unutarnjim ili eh, međudržavnim eh, konfliktima uzroci su naravno raznoliki. Važno je naglasiti činjenicu da nije da neće svaka osoba izložena tim groznim iskustvima doživjeti ta iskustva na isti način. Dakle, to ovisi i o stupnju obrazovanja i o konta socijalnim kontaktima i o e, mnogim drugim faktorima također e, o spolnoj pripadnosti, o generacijskoj pripadnosti. Dakle, ljudi će izazove i konflikte doživjeti na različite načine ovisno o tim raznim faktorima. E, tako da u skladu sa time su i reakcije na te izazove različite. E, dakle, može se raditi o ljudima koji su u direktnoj fizičkoj opasnosti. Možda se radi o ljudima koji žive u e, takvim okolnostima da ne mogu nastaviti sa normalnim životom, da li zbog ekonomskih razloga ili zbog e, mnogih drugih okolnosti koji imaju direktne veze sa E, nasiljem ili sa socioekonomskim faktorima ili sa uništenjem infrastrukture e, u svakom slučaju sve se to može kombinirati sa okolišnim faktorima u svakom slučaju rezultat je da, da je e, život postao nemoguć za te ljude u tamo odakle su oni. Dakle, uvijek se radi o vrlo velikom broju faktora koji su kombinirani. Ono što je također jako važno je moramo razmišljati o tome da se e, da problemi ne prestaju time što e, ti ljudi izbjegnu iz svoje zemlje i dođu u e, neku drugu zemlju. dakle kretanje odnosno odlazak ne znači automatski da su se da, je, da su izazovi završili odnosno e, da su problemi riješeni problemi koji put mogu biti riješeni u prvoj zemlji u koju e, osoba izbjegne a koji put se problemi E, nastave. Dakle, sam odlazak, samo kretanje nije e, samo po sebi automatski rješenje. Međutim, e, ljudi koji su pogođeni konfliktom kao primarni oblik samo zaštite posežu za jednostavno kretanjem, odnosno odlaskom iz područja gdje je život postao nemoguć. tako da moramo eh, jednostavno eh, biti svjesni toga da je mobilnost eh, prirodna reakcija na takve životne situacije. Naravno da su ti ljudi onda izloženi različitim rizicima i u egzilu. možemo tu govoriti o nesigurnostima koje su povezane sa e, iskustvima tih ljudi u zemljama domaćinima. Kad se govori e, o odlasku izbjeglica iz jedne zemlje pogođene konfliktom u drugu, e, vrlo često se događa da oni iz jedne zone pogođene konfliktima pređu u drugu koja je jednako tako pogođena konfliktima. E, tako da se izbjeglice e, mogu naći opet u situaciji gdje su izloženi opasnostima i rizicima. Također postoje e, naravno veliki pritisci što se tiče socioekonomskih mogućnosti za život i vrlo često je situacija vrlo problematična što se tiče preživljavanja u zemlji domaćinu. E, sve to međusobno povezano, to znamo. E, ljudska prava izbjeglica se e, povređuju, na primjer ako nemaju slobodu kretanja, naravno da su onda i druga njihova prava povređena, pravo na rad, pravo na kako naći e, posao ako e, izbjeglica nema mogućnost, na primjer, ući u urbanu zonu ako joj je to zabranjeno. E, na slajdu u ovom trenutku vidite da u kontekstu izbjeglištva iz Sirije velika većina tih izbjeglica koje su prešli međunarodne granice, koji su bili u stanju to učiniti, a znamo da većina civila koji su um, prognanici su ostali u Siriji, ali eh, a velika većina onih koji su izašli iz Sirije su ostali u regiji. Znamo da tamo eh, gotovo da nemaju nikakve mogućnosti zapošljavanja E, ni u Jordanu, ni u Libanonu, ni u Turskoj. To znači, e, znači ogromne probleme jer ljudi nisu u stanju e, nemaju sredstva za život, za preživljavanje. Broj ljudi koji je došao u Europsku uniju je bitno manji od broja ljudi koji su ostali u regiji, to vidite po veličini ovih krugova. Većina izbjeglica koji su izbjegli u druge regije svijeta ne dolaze u Europu. Mi to naravno znamo. O tome se raspravlja e, jer e, Naravno da su brojevi izbjeglica koje su u posljednjih nekoliko godina došli u Europu relativno veliki, ali istina je da je to samo kap u moru usporedbi sa ukupnim brojem e, e, izbjeglica koji žive u drugim e, dijelovima svijeta. Znamo da veći broj izbjeglica trenutno živi u urbanim područjima i gdje nemaju mogućnost zapošljavanja. Dakle, kakvi, kakve izazove tu vidimo, e, to su, oni imaju veze sa zaštitom, sa e, socijalno-ekonomskim uvjetima, dakle e, mogućnostima da se E, imaju sredstva za život jednostavno. Dakle, e, čak i ako e, izbjeglice ispunjavaju uvjete koje definicija statusa izbjeglice na temelju konvencije UN-a iz 1951. određuje čak i ti izbjeglice e, su izloženi i dalje velikim pritiscima i e, nemaju mogućnosti e, normalnog osiguranja svojih životnih potreba. Dakle, mi tu s time se tu naravno miješaju i rasprave o sigurnosti i samo sama egzistencija tih ljudi u zemljama domaćinama, domaćinima se dakle e, doživljava kao opasnosti, problem i opterećenje. E, ono što je tu potrebno je procjena potreba tih ljudi, e, a konvencija un zahtjeva da osoba E, mora moći dokazati da je e, u opasnosti od progona i to mora moći dokazati i e, naravno preduvjete da je prešla međunarodnu granicu. Ja znam da će se i u drugim prezentacijama govoriti o nekim temama pa ih ja neću doticati. Moramo dakle razgovarati o našoj politici, odnosno o zaštiti koju e, trebamo pružiti tim e, izbjeglicama e, ako se njihove potrebe ne mogu zadovoljiti u njihovim zemljama, u zemljama odakle potječu. Dakle, moramo razmisliti o tome kako omogućiti ljudima da odlaze, odnosno da se kreću na jedan normalan, legalan način i moramo to organizirati, moramo e, prestati kriminalizirati e, i demonizirati izbjeglice i moramo dakle e, organizirati načine zaštite tih ljudi i zadovoljavanja njihovih potreba. Moramo pritom biti e, kreativni i e, i e, jednostavno maštoviti kako bismo našli prava rješenja. Evo tu bih ja završila. Hvala gospođo Kajzer. Mislim da ste uspjeli E, izreći u vrlo kratkom vremenu e, vrlo važne ideje i poruke. Kao što sam već rekao, sada bih e, htio zastupnicima parlamenta dati mogućnost da komentiraju i postave pitanja. Ja bih kao prvi uzor riječ, spomenuli ste različite uzroke E, kao što su ratovi, konflikti, nasilje e, i voda. Voda je vrlo važan e, resurs i neophodna je za život. Jedan primjer je, na primjer, konflikt koji je spomenuo naš predsjedavajući u regiji oko jezera Čad, E, tu se radi o četiri države, Nigerija, Kamerun, Čad. E, taj konflikt je po mom mišljenju uzrokovan dvijema stvarima, ratom, terorizmom, e, zbog čega je došlo do Izbjeglištva, ali također i klimatskim promjenama koje su imale ogromne posljedice u toj regiji. Ne znam da li ste to vidjeli u svom radu, ali ono što mi mislimo je da je to dovelo do dva ogromna e, pokreta e, izbjeglica, jedno je u smjeru Libije, a drugi e, drugi, e, u drugom smjeru, dakle, to je bilo ono što sam ja htio reći, da li netko drugi želi riječ? Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Htjela sam pitati nešto u vezi sa e, tim opterećenjem za koje ste rekli da ga trebaju podijeliti e, različite zemlje ja već godinama govorim o tome da bi trebali prestati upotrebljavati riječ opterećenje i da bismo trebali početi govoriti o odgovornosti. Ne znam da li ste vi u svom radu do sada imali uspjeha u tom mijenjanju terminologije koja je upotrebi u različitim zemljama. Nadalje, ovo što ste rekli o onima koji su progonjeni zbog e, osobnih, e, individualnih razloga, e, to su oni koji imaju pravo na azil, ali postoje i druge vrste zaštite koje su im potrebne. Ako oni, na primjer, bježe od rata, onda su im potrebne druge vrste zaštite u zemljama članicama, na primjer u Španjolskoj imamo Afganistance i mi kažemo da u vašoj zemlji postoje konflikti, ali ne u vašoj, direktno u vašoj regiji iz koje vi dolazite, u toj regiji Afganistana, dakle možemo vas poslati e, u neku dugu regiju u Afganistanu. Međutim, e, u Afganistanu kao što znamo e, društvo je organizirano u klanove tako da e, to svakako valja imati na umu kad se razmišlja o tome e, od izbjeglica e, i koje su u Španjolsku došle iz Afganistana, 25% će ih biti vraćeno u Afganistan i oni će možda odlučiti ponovo pokušati doći k nama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Zahvaljujem profesorici na, ovoj, na ovom vrlo zanimljivom izlaganju i osobito što ste naglasili neke važne kritike, između ostaloga i pristup e, tržištu rada, a to nije problem samo u Libanonu, Jordanu, Turskoj, u onim zemljama koje u ovom trenutku poduzimaju najveće napore u ovom smislu, već je to problem i u Europi e, Veoma mi je zanimljivo bilo ono što ste e, spomenuli. Dakle, to da se odklanjamo od onog pristupa koji se temelji na statusu i više idemo u smjeru pristupa koji se temelji na potrebama tih ljudi, pa bih vas molila da nam o tome nešto više kažete. Hvala. Gospodin Štir, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem profesorici na njezinim E, razmišljanjima. Ovo je bilo vrlo zanimljivo i vrlo sveobuhvatno. Moje pitanje odnosi se na jednu od ključnih zemalja, a to je Turska. Pokazali ste to i vi na jednoj Eh, od vaših prozirnica. Dakle, Turska je ključna doista s obzirom na sve napore koje ulaže u zbrinjavanje izbjeglica iz Turske. Turska je također eh, i sudionik toga rata u samoj Siriji, dakle ima dvojaku ulogu da tako kažem, eh, dakle nalazi se na samom izvoru problema, ali s druge strane zbrinjava izbjeglice. Moje pitanje ide u sljedećem smjeru. Zanima me, možete li nam nešto reći o svojoj procjeni suradnje između Europske unije i Turske? To je uistinu jedno od ključnih pitanja, pa me zanima vaše razmišljanje o toj temi. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospodin e, Lopez Magira. Hvala vam lijepo što ste došli na ovu našu raspravu pozdravljam činjenicu da je ona organizirana jer sada smo svjedoci migracije kakvu nismo vidjeli u proteklim stoljećima i u ovom prvom dijelu ove naše rasprave razmatramo uzroke eh, tih migracija, prije svega sukobe. Dakle, to su ljudi koji traže zaštitu, a onda traže i azil. E, dakle, razmatramo konvenciju iz 1951. godine. O njoj se stalno govori u Europskom parlamentu. Međutim, situacija se tijekom povijesti promijenila. Prošlo je sedamdesetak godina od donošenja te konvencije u okviru Ujedinjenih naroda. Moje pitanje je sljedeće. S obzirom na kontekst u kojem se zbivaju ove migracije i s obzirom na njihov opseg koji je gotovo bez presedana u povijesti čovječanstva Mislite li da je potrebno ponovno otvoriti pitanje koliko je prikladna konvencija iz Ženeve i koliko je ona primjenjiva na ovu novu izbjegličku situaciju jer sada vidimo raznolike izbjegličke situacije to su uglavnom izbjeglice koje e, bježe tražeći zaštitu od situacije u kojem osnovni resursi sve više nedostaju uključujući i vodu dakle zemlje slijedom konvencije imaju obvezu pružiti zaštitu izbjeglicama ali riječ je o stotinama tisuća ljudi i naravno Dakle, za, um, ako ćemo primjenjivati konvenciju iz 1991. moramo odrediti izbjeglicu za um, status svake pojedine izbjeglice. Hvala vam lijepa uh, dakle, na vašem izlaganju. Um, zanima me vaše razmišljanje o tome E, je li razmatranje ove, ovih pitanja sada politički E, poželjno. Naravno, to je pitanje o kojem treba odlučiti međunarodna politika, ali iznimno je važno za bilo koju odluku da prije svega postoji politička volja kako bi se ona mogla provesti. Ovdje prvenstveno mislim na zakladu e, za Afriku, dakle onaj uzajamni fond za e, Afriku i koliko se njime može raditi kako bi se riješili temeljni uzroci ove migracijske krize, kako bismo bismo riješili temeljne uzroke moramo prvo odrediti što ti temeljni uzroci jesu e, mi kao parlamentarci mislim da se e, moramo pozabaviti i tim pitanjem a i još jednim e, pitanjem dakle znamo da je iznos koji smo mi odredili kao svoju pomoć za Siriju razmjerno malen u odnosu e, na ukupni iznos koji e, je obećan na mirovnoj konferenciji za Siriju e, i znamo da imamo samo 81 milijun eura koji koji su zemlje bile spremne danje, dati za tu svrhu. Dakle, kad je riječ o uzajemnom fondu za Afriku, zanima me što vi o tome mislite? Mislite li da su iznosi koje su pojedine zemlje ponudile naprosto preniski u ovom trenutku? Sveukupno je riječ o 3 milijuna. Dakle, možda bismo morali razmotriti neke nove instrumente ako želimo uistinu nešto postići. Dakle, čini mi se da se sad takva pitanja razmatraju umjesto da se zapravo bavimo time da otkrijemo što su glavni pokretači, glavni uzroci koji stoje iza svega e, toga. Hvala vam lijepo poštovani kolege. Dakle, dobili smo pet e, vrlo važnih pitanja i siguran sam da ćemo sada dobiti i e, konkretan odgovor. Mogu vam dati za odgovor 8 do 10 minuta. Izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam svima na tim e, vrlo izazovnim i fascinantnim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na sva njih, možda ne jedno po jedno, nego govoreći o pojedinim temama. Temeljno pitanje e, ovdje koje stoji iza toga što, ste, što su i neki od vas pitali je kako možemo odlučiti E, kome ćemo pružiti pomoć i tu se postavlja pitanje konvencije iz 51. godine do koje mjere pojam izbjeglice određen tom konvencijom je i dalje koristan nakon toliko mnogo vremena i u tako promijenjenom političkom okruženju. To su važna pitanja. Također u to se e, nadovezuju i pitanja o statusu i o potrebama. Dakle, iako e, konvencija e, iz 51. sadrži izbjeglicu i e, sadrži definiciju izbjeglice koja je istodobno i vrlo uska i vrlo široka. Dakle, to je netko tko je morao proći međunarodnu granicu, tko mora dakle imati potrebu za zaštitom ko strahuje od progona to je nešto što je jako teško dokazati jako je teško imati konkretne dokaze za to no u kontekstu Europe to je jedina definicija koju imamo dakle to su jedina pravila igre po kojima mi igramo E, no, diljem svijeta e, u posljednjim desetljećima koriste se i e, neke druge definicije. Recimo, postoji konvencija organizacije Afričkog jedinstva iz 69. godine koja ima drugčiju definiciju statija, statusa izbjeglice. Dakle, to je osoba koja ima iskustvo sukoba, odnosno općenitog nasilja. E, vi možete zatražiti izbjeglički status e, već na toj osnovi, a ne morate dokazati da ste vi osobno bili cilj nasilja. E, dakle, u kontekstu subsaharske Afrike na takvim definicijama se temelji sve ono što oni rade recimo u kontekstu u kojem sam ja radila svoje etno, um, etnografska istraživanja u kontekstu Ugande recimo oni su prihvaćali izbjeglice iz Sudana i sličnih zemalja prihvaćali ih prepoznavali kao izbjeglice i reagirali i pružali im pomoć na toj osnovi e, velika većina ljudi koji danas traže izbjeglički status u Europskoj uniji i koji traže azil u Europskoj uniji ne bi ništa ostvarili na temelju uh, onih podataka odnosno onih uh, informacija s kojima su uh, bili priznati kao izbjeglice u Ugandi. Međutim, ljudi imaju potrebu za zaštitom, a to nije definicija koja je prihvaćena u e, konvenciji i dakle tu je imamo situaciju koja nas ne može dovesti ni do kakvog rezultata i zato kažem da treba vidjeti e, hoćemo li se zapravo e, raspravu usmjeriti prema tome kakve su potrebe pojedinih ljudi kakvu vrstu zaštite oni trebaju i razdvojiti to od pitanja identiteta i statusa Ključna stvar je ovdje da se ne nađemo u situaciji gdje ćemo e, ljudima uskratiti zaštitu samo zato što dolaze iz pojedinog geografskog konteksta, odnosno samo zato što se nalaze u pojedinom geografskom kontekstu. Pitanje treba li e, revidirati konvenciju iz 51. godine je zasebno pitanje. Dakle, Mm, pitanje je je li to dokument koji ispunjava uvjet e, zahtjeve današnjega svijeta i današnjih izbjeglica. U samom UNHCR-u neki ključni ljudi smatraju da treba zadržati tu konvenciju i onda na njoj graditi mehanizme za pružanje pomoći. S druge pak strane moramo priznati da trenutačna klima nije pozitivna. Postoje vrlo neprijateljsko raspoloženje prema prisilnim migrantima. I ako bismo sada otvorili raspravu o konvenciji, bojim se da bi nova revidirana verzija bila još lošija nego što je ova sada, s obzirom na trenutačnu klimu, a to je rizik kojem se ne želimo e, izložiti. Dakle, postavili ste e, vrlo dobro pitanje, a e, to je kada pronađete recimo neko navodno rješenje e, za e, izbjeglice, tu ne možemo prestati sa pružanjem pomoći i zaštite. Recimo kad imate izbjeglice iz, iz Afganistana koji sada su zbrinuti ne znam u Španjolskoj i negdje drugdje. I u kontekstu drugih sukoba također možemo vidjeti slične situacije koji se događaju Znam da su neki ljudi vraćeni u Irak, recimo u Bagdad, e, jer se tvrdi da tamo mogu sigurno živjeti, a znamo da u nekim dijelovima ne mogu sigurno živjeti, kao ni u kurdskim područjima. Dakle, vi to zapravo možete jednostavno svesti na to da se izbjeglice pretvara u prognanike, dakle vraća ih se u njihove zemlje, a oni tamo i dalje nisu u svojim domovima. E, to pitanje je naravno ključno povezano i sa raspravom o zapošljavanju i postoji ta rasprava o tome smatramo li da su prisilni migranti nužno e, opterećenje ili ćemo to gledati drugčije e, u najboljem slučaju kao ekonomsku e, priliku, a u nekom drugom slučaju kao promijenjene ekonomske okolnosti. Znači postoje li e, situacije u kojima se mobilizacija izbjeglica može iskoristiti za stimulaciju gospodarstva. Recimo moje istraživanje u Ugandi pokazuje da u proteklih 20-30 godina je vlada Ugande uspjela uspješno otvoriti prilike za izbjeglice. U početku su oni bili u ruralnim područjima, u kampovima, nisu se smjeli kretati, a sada su oni mog, e, sada im je dozvoljeno da dođu u urbana područja, da traže zapošljavanje i dozvoljeno im je da rade ako nađu zaposlenje. Naravno veliki problem je što u mnogim e, gradovima u Ugandi nema radnih mjesta ni za državljane Ugande, a kamoli za izbjeglice, ali to samo opet pokazuje koliko je važno da imamo inkluzivni e, program za razvoj u državama koje udomljavaju e, izbjeglice. Dakle, ne treba razmišljati samo o ciljanim e, ekonomskim intervencijama, već je potrebno poboljšati ekonomske izglede za sve. Pitanje Turske, doista što možemo očekivati od turske vlade? Možemo li očekivati potporu izbjeglicima u kontekstu u kojima je život težak i za turske državljane? Dakle, jako se lako događa da države koriste izbjeglice kako bi ih e, objasnile razloge e, gospodarskih poteškoća u svojim zemljama, a naravno e, mnogo toga se u gospodarskom kontekstu događa, nazočnost izbjeglica je samo jedan od čimbenika u tom kontekstu. I mislim da treba im u svakom slučaju omogućiti pravo na zapošljavanje jer niti u jednom drugom scenariju ne možemo zamisliti da bi moglo doći do poboljšanja situacije. Ne znam jesam li odgovorila na sva pitanja, ali pretpostavljam da sam potrošila svoje vrijeme. Ispričavam se onima kojima nisam odgovorila na pitanje. Hvala vam lijepa, e, hvala vam u svakom slučaju što ste jutros bili ovdje s nama. D'accord. Bon, eh, ahora eh, vamos a pasar a, al segundo panel. <clears throat> Dobro, sada idemo na drugi današnji panel, pa pozivam eh, gospođu Djuf i profesoricu Pigue. Molim vas da dođete eh, za ovaj stol kako bismo čuli vaša izlaganja i vaš doprinos sljedećem dijelu naše rasprave. Dobar dan, uvažene kolege. Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli na ovaj drugi dio našeg razgovora gdje ćemo govoriti o nejednakostima i klimatskim promjenama koji dovode do migracija. Migracije su složen fenomen i moramo se suočiti s njim na jedan e, analitičan način. Na milijune e, migranata se kreću i prelaze granice i kontinente, a ponekad e, odlaze i na veoma rizična putovanja. Jedan od razloga koji ih navodi na tako E, opasan put e, su nejednakosti koje postoje u ovom svijetu. Oni pokušavaju izbjeći taj raskorak koji postoji između njihove pozicije i ljudi u drugim dijelovima svijeta. Oni traže nešto sasvim jednostavno, traže bolji život, a to nije ništa drugačije od onog što je učinio moj djed kada je iz istočne Europe E, sredinom prošlog stoljeća otišao u Sjedinjene američke države jer je smatrao da tu ima više e, prilika za bolji život. Učinak e, klimatskih promjena dovodi nas do određenih rizika i nedavno su znanstvenici počeli istraživati na koji način klimatske promjene dovode do takozvanih klimatskih izbjeglica. Ljudi više nemaju E, priliku za dobru budućnost na njihovoj zemlji, a u budućnosti bi to mogao postati još veći problem e, i mogao bi dovesti do još goreg problema izbjegličkih kriza. Najprije želim pozdraviti ovdje naša dva gosta, gospođu Madame Diouf koja se bori protiv nezakonitih migracija, ima osobno iskustvo o kojem će nam govoriti i gospodine Pige koji je stručnjak za migracije i klimatske promjene. Gospođo e, Djuf, velika mi je čast biti ovdje sa vama i e, vi ste jako hrabri što ste prihvatili naš poziv. Došli ste iz Senegala i koliko sam čula e, to putovanje nije bilo tako, e, taj put nije bio tako lagan, imali ste poteškoća i sa dobivanjem vize. Vi imate osobno jako teško iskustvo, vi ste prije deset godina izgubili sina. E, pokušali ste nam objasniti u našem razgovoru da e, mnogi se još uvijek suočavaju sa tako rizičnim putovanjima kao ono na koje je krenuo vaš, put pri, vaš sin prije deset godina. Vi ste osnovali e, udrugu za borbu protiv nezakonitih migracija zajedno sa drugim majkama koje su izgubile sinove. E, i djecu kako biste e, omogućili svima u Senegalu da se sami organiziraju. Gospođo Diouf, e, sada vam predajem riječ, imate 20 minuta na raspolaganje, nakon toga ćete moći odgovoriti na pitanja i komentare naših zastupnika. Izvolite. Hvala najljepša. Želim e, iskreno se zahvaliti odboru za razvoj Europskog parlamenta koji me pozvao na ovo javno saslušanje u kojem, na kojem govorimo o temeljnim uzrocima migracije iz zemalja u razvoju. Ali prije nego što počnem svoje izlaganje, molim vas za minutu šutnje e, kako bismo se sjetili svih na, sve naše djece koja su nestala u moru. Moj sin je nestao prije deset godina. samom početku bih se htjela predstaviti. Zovem se ja i Bajam Diuf i radim u, na, u sektoru obrade e, ribarstvenih e, proizvoda i predsjednica sam kolektiva žena koji se bore protiv nezakonitih imigracija u Senegalu. Ovaj kolektiv je osnovan nakon što je e, osamdesetak mladih Afrikanaca izgubilo život u sredozemlju pokušavajući doći do europskih obala. Nakon ove strašne tragedije koju sam proživjela, sama sam sebi rekla da sam žena koja dolazi iz društva gdje vlada patrijarhat, gdje sve odluke donose muškarci i da se ja kao žena moram boriti kako bismo e, zaustavili nezakonite migracije koje predstavljaju stvarni rizik za naše mlade. Izgubila sam sina u jednom takvom pokušaju nezakonite imigracije on je e, potonuo i e, zato sam i htjela kroz ovaj kolektiv e, pronaći alternative za mlade kako bi ih zadržala u našim zemljama. Želim im pomoći da kroz različite projekte pronađu svoje mjesto u društvu i upravo smo kroz ovaj kolektiv uspjeli osnovati obuke za mlade koji žele raditi u sektoru e, obrade ribarstvenih e, proizvoda. Imamo također i udruge koje surađuju sa nama. Imamo 33 e, lokacije gdje smo prisutni, a to su lokacije koje se nalaze na obalama odakle mladi ljudi se upućuju ka europskim e, obalama. Danas e, jedno od mojih e, najvećih postignuća je to da sam uspjela jednog od, jednu od osoba koja je krijumčarila ljudima i govoreći im da će im pomoći da stignu do europskih obala, uspjela E, nagovoriti da se pridruži nama i da radi sa nama. Kao što sam rekla, ja dolazim iz jednog e, patrijarhalnog društva i zato e, sam ponosna na ovaj moj kolektiv, a isto tako sam ponosna na činjenicu da sam imenovana pod predsjednicom u vijeću bitnih osoba u mojoj zajednici obično su članovi tog vijeća samo muškarci, ali mojim imenovanjem za potpredsjednicu tog vijeća je dokazano da i žene mogu donijeti bitne odluke. E, I to nam je omogućilo meni i drugim majkama koje su izgubile sinove da e, imaju snagu za daljnje, daljnji rad na ovim projektima. Ja bih danas htjela govoriti o temeljnim uzrocima migracije. Na samom početku moram napomenuti e, da su migracije e, usko povezane sa ekološkim i klimatskim promjenama koje dovode do narušavanja kvalitete tla, podizanja razine mora i e, uzrokuju migracije ljudi E, poplave koje su pogodile e, zapadnu Afriku 2014. godine su dovele do toga da je 13,6 milijuna osoba napustilo zapadnu Afriku a e, gradovi kao što je Kotonu i Knockout su posebno ranjivi što se tiče podizanja razine mora. Također moram spomenuti i sporazume o ribarstvu koje je Europska unija potpisala s našim zemljama koji su doveli do prekomjernog izlova naših ribarstvenih stokova i ugrozili e, preživljavanje mladih ljudi kojima je e, ribarenje bio jedini izvor prihoda. Također ne smijemo zaboraviti i e, pretnje miru i sigurnosti u Sahelu. To su dovoljni razlozi za to da e, ljudi krenu ka nezakonitim ili prisiljenim, e, prisilnim migracijama. Tu postoje sukobi etničke ili građanske prirode koji dovode do još većih migracija. Također, e, agencija Frontex e, je osnovala e, policijske snage koje imaju za cilj ograničiti kretanje Afrikanaca ka Europi a i ali i to je dovelo do povećanja nezakonitih e, imigracija jer znamo da je čovjek e, rođen slobodan i da ima pravo kretati se slobodno prema e, univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. godine. Sve ovi čimbenici koje sam navela dovode do toga da najranjiviji slojevi društva zbog nedostatka gospodarskih prilika u svojoj zemlji tu zemlju napuštaju i idu ka Europskoj uniji, a ovdje naročito govorim o mladim ljudima. I taj migracijski priljev se stalno nastavlja. Ljudi koji napuštaju svoju zemlju e, je napuštaju kako bi imali bolji život i e, po cijenu svog života. E, no, međutim, nezakonite migracije je veoma teško e, pratiti zbog toga što je regija iz kojih ljud migranti dolaze veoma velika. Imamo tu Senegal, Mauritaniju, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeriju, Čad, Sudan e, i Afrički rog gdje imamo Džibuti, Etiopiju, Eritreju i Somaliju. U Sahelu postoje rute nezakonite migracije. Tu imamo dva smjera. Najprije e, smjer koji ide iz Dakara prema Bamako, prema Kazablanci, Tangeru i drugi smjer koji kreće iz Nigera prema Alž, preko e, Alžira E, prema kontinentalnoj Španjolskoj. Migranti dolaze iz Nigerije, Senegala, Malija, e, Gvajane, Sierra Leone, e, obale Bjelokosti i Gambije. Ja sam poslala tajništvu komisije jednu mapu, dakle zemljopis gdje možete vidjeti puteve kojim idu migranti. E, veoma dugo su migranti prelazili samo preko Alžira, no odnedavno je taj put zatvoren, pa migranti idu preko e, Nigera, e, prema Libiji i prelaze sredozemlje. U Sahari Agades, grad u Nigeru, je sada mjesto gdje dolazi najveći broj migranata i e, prelazi pustinju i kreće na put dug tisuću kilometara. Put preko Sahare e, ima više faza. Ovisno o financijskim sredstvima s kojima raspolažu migranti, e, ovisno o njihovom smjeru, ti putevi mogu trajati jako dugo i odvijati se pod veoma teškim e, uvjetima. E, ne možemo točno znati koja je putanja svakog od migranata. E, tranzitna zemlja može postati i konačna zemlja ostanka migranata ukoliko migrant e, iscrpi sva financijska sredstva ili e, shvati da može e, svoj stan ostvariti i u toj zemlji. Na kraju želim reći da sredstva Europske unije uložena u Frontexu trebala biti uložena u obuku E, mladih ljudi jer mislim da na taj način bismo spriječili mlade ljude da prelaze pustinju i idu na rizične puteve kako bi stigli do Europske unije. Također, ne smijemo zaboraviti e, ugovore o ribarstvu koji su potpisani između Europske unije i afričkih zemalja. Oni moraju biti revidirani kako bi omogućili našim ljudima da žive od ribolova, a sada imamo sve manje i manje e, ribarskih e, ribljih stokova upravo zbog ovih ugovora i sve dok e, postoje ovolike razlike između sjevera i juga, sve dok se bogati nastave obogaćivati, a, a siromašni postaju sve siromašni, imat ćemo i dalje nezakonitih migracija tu postoji frustracija koja e, je sve jača u e, siromašnim društvima, zato svi zajedno moramo raditi, uključujući i potencijalne migrante, trebamo stvarati mostove, a ne e, graditi zidove. Gradovi kroz koje prolaze migranti se danas pretvaraju u zatvore, u mjesta na kojima migranti samo čekaju, a trebala bi biti raskrižja na e, kojima migranti mogu birati bolji put, put ka boljoj budućnosti. Kako bismo e, riješili ovaj problem, moramo zajedno tražiti e, najbolja rješenja. Kao što je Papa Franjo rekao, e, imigracija e, bi trebala služiti za naše uzajamno obogaćenje, a ne bi trebao biti temelj za diskriminaciju, rasizam e, ili ksenofobiju. Hvala vam najljepša na pozornosti. Ako imate nekih pitanja, ja sam vam na raspolaganju. Hvala vam. Hvala gospođo Dijuf. Mislim da smo svi potreseni sada nakon što smo čuli vaše izlaganje. Prije nego što predam riječ kolegama koji će postaviti pitanja i dati komentare, ovdje imamo e, drugog govornika koji je stručnjak za e, klimatske promjene i migracije. E, profesore, vi ste e, profesor na sveučilištu u Švicarskoj i stručnjak ste i za migracije i za klimatske promjene. Tako da nam je veliko zadovoljstvo što ste ovdje sa nama na ovoj javnoj raspravi. Imate sada 15 minuta na raspolaganju za vaše izlaganje. Izvolite. Merci beaucoup. Zahvaljujem. Htio sam na samom početku izlaganja citirati Javiera Solanu iz 2008. godine. On je 2008. godine bio visoki predstavnik Europske unije e, za vanjsku politiku Europske unije. Kaže da e, zemlje koje već imaju loše sanitarne uvjete, visoku stopu nezaposlenih, E, su i e, meta klimatskih promjena, a te klimatske promjene bi mogle dovesti do još većih migracija, stoga Europa mora očekivati još veći migracijski pritisak u budućnosti. Ovu rečenice smo se e, Sjećali veoma redovno i to je rečenica koja je prouzrokovala strah kod nekih zato što smo se e, plašili da bi klimatske promjene zaista mogle dovesti do još većeg migracijskog pritiska za koji neki smatraju da je već jako veliki. Sada trebamo vidjeti da li su ti strahovi utemeljeni ili ne. Ja ću pokušati e, sažeti sve ono što znam o ovom pitanju, a dosta informacija je već na raspolaganju. Ovdje imate jedan grafikon gdje možete vidjeti migracije uzrokovane klimatskim promjenama. Iz 2007. 2008. godina je godina kada smo e, imali najveći broj objavljenih znanstvenih dijela koja govore o klimatskim izbjeglicama. E, postoje znanstvene činjenice s kojima raspolažemo i koji su nam omogućili da utvrdimo tri aspekta klimatskih e, promjena. E, nekih od ovih činjenica dolaze iz E, izvješća koja su javna i objavljena i možemo vidjeti da postoji jačanje intenziteta tropskih uragana, e, pogoršanje suše ne u svim regijama svijeta, ali nažalost u mnogim regijama svijeta i povećanje razine mora. To su tri bitne klimatske promjene e, koje su promjene koje će se vjerojatno u e, narednim desetljećima još više pogoršati prema svim predviđanjima s kojima raspolažemo. Najprije želim reći nekoliko riječi o tropskim uraganima. E, imamo malo informacija o dugoročnim e, migracijama prouzrokovanim tropskim uraganima. No, međutim, to ne znači da posljedice ovih uragana nisu strašne, ali to znači da e, migracije koje su prouzrokovane ovim uraganima su uglavnom kratkoročne migracije i e, ljudi ne odlaze predaleko. Obično su žrtve ovakvih uragana ljudi koji žive na jugu i e, veoma često, najčešće se ljudi vraćaju u zemlju iz koje dolaze čim se situacija smiri kako bi ponovno izgradili svoj dom kada se uvjeti steknu za to. Zato smo i htjeli e, primijeniti mjere koje bi omogućile tim ljudima da se što prije vrate ili da što manje ljudi ode sa tih područja. Ovo je jedan od uzroka migracija koji je zaista strašan, iako ne prouzrokuje velik broj migranata i ne prouzrokuje migracije na duge staze. E, što je s drugim uzrokom migracija? drugi uzrok migracija su suše. Tu imamo i povijesne primjere suše, naročito u Sahelu, na primjer, koji su doveli do e, bitnog protjerivanja stanovništva, odnosno stanovništva koje je bilo prisiljeno napustiti svoja poljoprivredna e, gospodarstva. Ovdje imamo određene studije koje nam pokazuju da je došlo do smanjenja e, učinka suše na migracije. Neke regije u Maliju, na primjer, su imale trendove e, migracija ka Europi uzrokovane sušom, no međutim shvatili smo da, je, e, da su sada te migracije se smanjile E, jer to stanovništvo više nema novaca za odlazak iz zemlje, što znači da je to siromaštvo sada postalo još siromašnije, jer niti ima novaca za odlazak iz zemlje, niti se može prehraniti zbog e, pretjeranih suša. Dakle, ove migracije gledaju, na ove migracije neki gledaju na negativan način ali e, trebamo imati na e, i neki smatraju da klimatske promjene e, su promjene koje nužno dovode do migracije, ali kao što vidite na ovom primjeru to nije uvijek slučaj. Koje su posljedice ove suše? Obično dolazi do nedostatka hrane, na primjer, a vrlo dobro smo e, vidjeli e, dobitnik Nobelove nagrade je rekao da e, manjak hrane je nešto što se treba riješiti putem političkih odluka kako ne bi došlo do e, neželjenih e, migracija koje su prouzrokovane nekim e, prirodnim faktorima kao što je suša. Sada dolazimo do trećeg uzročnika uzroka migracija, a to je podizanje razine mora. Ovdje možemo dati prosječno podizanje razine mora od otprilike 50 cm krajem e, stoljeća. 50 cm se može činiti veoma e, malim povišenjem, no ne zaboravimo da tu dolazi i do erozije tla, da dolazi do salinizacije podzemnih voda i to može značiti da će mnogo ljudi biti žrtva podizanja razine mora. Dakle, kako kroz e, pogoršanje kvalitete tla, tako i kroz samo podizanje razine mora. Ovdje smo također e, radili studiju gdje smo htjeli vidjeti na kojoj e, na, u kojim mjestima žive ljudi koji su pogođeni ovim faktorom. To su ljudi koji žive na minus 10, manj metara od razine mora e, i tu vidimo da zapravo imamo jako puno područja, ali naročito je južno istočna Azija pogođena i e, Egipat kraj rijeke Nil ili Mississippi i neka područja Južne Amerike koja e, se nalaze na tim rizičnim područjima. E, malo čas sam rekao dakle, da je prosječno podizanje razine mora 50 centimetara E, to je nešto što predstavlja velik rizik za sva ova područja koje sam sada naveo i što će dovesti vjerojatno do većeg broja klimatskih izbjeglica. Kada se razina mora podiže na tako brz način, to predstavlja zaista rizik za e, samo zemljište i ljudi su prisiljeni napustiti svoje domove. No, trebamo ponovno shvatiti da e, i ovo su migracije koje će dovesti do toga da migranti ne odlaze predaleko, što znači da smo mi već počeli raditi na programima ponovnog vraćanja e, tih e, migranata. Ponekad je dovoljno ljude premjestiti na samo nekih stotinjak metara, ali moramo ih stambeno zbrinuti to ne znači da e, to ne predstavlja problem za te migrante jer bilo kakva selidba je e, teška pogotovo kada izgubite svoj dom ali ovo su rijetko migracije koje će stići do Europske unije u nekim slučajevima e, i podizanje razine mora nam omogući E, prilagodbu na nekim drugim područjima. Niste mogli vidjeti na karti, ali u Nizozemska je jedna od zemalja koja je teoretski e, rizično područje, no međutim Nizozemska ulaže već godinama e, u infrastrukturu kako bi se borila protiv ovog e, fenomena. Bangladeš e, također je jedna od rizičnih zemalja, ali Bangladeš već godinama radi na, na prikupljanju financijskih sredstava kako bi spriječila, odnosno smanjila negativne učinke E, podizanja razine mora. Dakle, kao što možemo vidjeti, kroz ulaganja možemo e, spriječiti ovu vrstu e, klimatskih migracija, ali za to su naravno potrebna financijska sredstva. Zaključno bih htio reći da su na stotine milijuna ljudi izravno E, ugrožene ovim klimatskim promjenama koje se odvijaju na svjetskoj razini. Dakle, situacija je zaista ozbiljna, ali rizik premještanja populacija i stvaranja klimatskih izbjeglica e, koje će daleko otići od svog e, doma ovisi o različitim faktorima i ponekad te e, migracije se mogu spriječiti tako što ćemo se bolje prilagoditi e, klimatskim promjenama. Ako dolazi do premještanja stanovništva, obično je to premještanje kratkoročno i e, ljudi ne odlaze predaleko. A ovdje se sada moram vratiti i na onaj citat Javiera Solane. Klimatske promjene E, nikako nas ne smiju e, plašati od budućih migracija, ali e, su sigurno problem s kojim se moramo suočiti, protiv kojeg se moramo boriti kako bismo olakšali život ljudi koji se nalaze na rizičnim područjima. Što sve ovo znači za Europu? Zapravo ovdje se ne radi toliko o politici E, o azilu ili e, zbrinjavanju izbjeglica, ovdje se više radi o e, humanitarnoj pomoći koju Europa može pružiti ili razvojnoj pomoći koja se može pružiti onim zemljama koja ne raspolažu sa dovoljnim sredstvima kako bi se izborili protiv ovakvih katastrofa. I ponekad se ta područja e, nađu izolirana od svih drugih upravo zbog ovih klimatskih promjena i u takvim situacijama im trebamo e, pomoći. Također i unutar zemlje treba pomoći e, ljudima koji su morali napustiti svoje domove i moramo im pružiti pomoć. Još jednom moram ponoviti, dakle, iako se često govori o klimatskim izbjeglicama i što je i dobro jer moramo shvatiti da klimatske promjene e, mogu zaista ugroziti život ljudi, ali te klimatske migracije su samo jedan od izazova na koje ćemo morati odgovoriti u budućnosti. Hvala. Thank you, thank you very much, Hvala lijepa gospodine Pige na ovoj prezentaciji. Sada e, otvaram raspravu kako bi naši članovi mogli komentirati, odnosno postaviti pitanja našim panelistima. E, Zato imamo oko 15 minuta. Izvolite. Hvala lijepa. Razmišljala sam o ovom posljednjem izlaganju o klimatskim promjenama i ovome što ste rekli da ljudi zbog toga ne odlaze daleko. Međutim, mi imamo klimatske promjene kao uzročnik drugih problema. Dakle, iako klimatske promjene kao takve ne prisiljavaju ljude da odu jako daleko, možda zbog drugih posljedica klimatskih promjena kao što su siromaštvo, konflikti i tako dalje, e, će na kraju ljudi ipak morati otići. Možda bismo to trebali imati na umu. Ja sam posjetila Mali prije nekoliko godina e, i tamo smo e, posjetili jedan projekt e, u kojem sudjeluje Švedska E, gdje se pomaže ljudima da se prilagode klimatskim promjenama. Mislim da je vrlo važno da uložimo velike napore kako bismo pomogli ljudima da se prilagode promjenama i da to činimo odmah, da ne čekamo s tim e, dok ne bude prekasno. Dakle, potrebno je raditi, konkretno raditi na terenu, a ne samo e, puno pričati o tome E, ne radi se uvijek o velikim projektima, nisu uvijek veliki projekti, najbolji e, može se e, raditi na malim projektima koji mogu svejedno dosta pomoći i imati velike efekte. Hvala lijepa gospodine Görens, imate riječ. Hvala. Eli, imam jedno pitanje koje želim uputiti gospođi Djuf i profesoru Pigeu. kojeg ću zvati samo gospodin stručnjak jer ne vidim njegovo ime, e, ali možete me zvati gospodin Pige. Dobro, hvala vam što ste mi pomogli u rješavanju ovog pitanja. U vašem e, e, izlaganju, gospođo Diuf, govorili ste o papi Franji E, htjela bih, htio bih samo vam e, reći da je on nedavno rekao još nešto što je dosta zanimljivo. Rekao je da za njega e, natalitet predstavlja problem. On misli da žene ne bi trebali rađati više od dvoje ili troje djece. To je on rekao, dakle citiram ga, da se ne bi trebali razmnožavati kao zečevi što je dosta iznenađujuće od strane predstavnika e, crkve. A vidimo da je u Europi došlo do velikih migracijskih pritisaka kada je dolazilo do povećanja nataliteta. Da li je problem nataliteta u vašoj zemlji tabu tema ili se o tome može govoriti? I koja je reakcija žena na ovu situaciju? da li žene mogu prihvatiti to da u Nigeru se rađa više od 8-9 djece po ženi. Čini mi se da je to prosjek. 6 e, ili 7 sedmero djece u e, Senegalu. Htio bih znati e, što vi mislite o tome kako Europa kroz razvojnu politiku može pomoći u tom sektoru kako bismo zajedno sa, na primjer, Fondom Ujedinjenih naroda za stanovništvo mogli primijeniti politike koje bi e, pružile pristup e, ženama koje to žele e, određenim sredstvima za planiranje obitelji. Drugo pitanje. Zar ne postoje u tim zemljama takozvani e, rezervoari produktivnosti. Vi ste govorili o sušama koje mogu imati i pozitivne i negativne posljedice ili dovesti do migracija ili spriječiti te migracije jer ljudi koji e, bi htjeli napustiti svoju zemlju nemaju dovoljna financijska sredstva za to. Kada e, razmotrim e, poljoprivrednu proizvodnju u Sahelu, vidim da je poljoprivredna proizvodnja per capita ista kao i prije 30 godina. A s druge strane ne govorimo o tome da se poljoprivredna proizvodnja utrostručila, a u posljednjih 30 godina se i stanovništvo tih područja utrostručilo. Dakle, ne možemo reći da je rezultat sada nula. Ovdje e, bismo mogli reći da je poljoprivredna produktivnost stagnirala, ali istovremeno sa istim brojem e, poljoprivrednika proizvodimo tri puta više. Dakle, ne možemo reći da je došlo do stagnacije, već do napretka. I ponovno ovdje se vraćam na e, natalitet koji predstavlja problem. Slažite li se sa mnom? Odnosno, želim postaviti pitanje što vi očekujete od Europske unije? Što očekujete od Europske komisije ili od Europskog fonda za razvoj? Na koji način odgovoriti na sve ove izazove? If there are no other questions... Ako nema drugih pitanja, riječ ću ponovo dati našim gostima kako bi odgovorili. Izvolite. Hvala vam gospodine što ste postavili ovo pitanje. Što se tiče e, planiranja obitelji, mi smo u Senegalu već priredili jedan plan. No međutim, ne zaboravite da smo mi jedno tradicionalno patrijarharno društvo gdje postoji i poligamija a to naravno utječe i na sociogospodarske faktore u našoj zemlji. Ono što mi radimo na gospodarskom planu je e, razvijanje radne snage, uglavnom muške radne snage, koji će raditi u poljoprivredi, na primjer, gdje ne koristimo toliko e, motoriziranih e, E, instrumenata ili u drugim područjima. To je jako bitno i na socijalnom planu i na planu e, hijerarhije. Ali uz ove klimatske promjene, uz e, e, siromaštvo stanovništva je došlo do migracija zbog nedostatka radnih mjesta. I zato je i vlada počela sa e, mjerama planiranja obitelji u e, domaćinstvima. A mi naravno znamo da to može e, dovesti do poteškoća u obiteljima. Ja, na primjer, E, dolazim i iz obitelji gdje je otac imao tri žene, nas je bilo osmero djece ukupno i svi smo jako dobro živjeli. Muškarci su odlazili pecati ili obavljati poljoprivredne poslove, žene su radile na preradi živarstvenih ribarstvenih proizvoda, ali uz ove sporazume koje Europska unija potpisala sa afričkim zemljama. Više nemamo e, toliko ribarstvenih e, fondova uz suše kojima smo pogođeni. Mi moramo sada, mi žene moramo razmišljati o smanjenju nataliteta kako bismo smanjili rizik od migracije mi znamo da je to dovelo i do e, povećanja nezaposlenja koji dovodi također do migracija i zato u našim zemljama se počinju primjenjivati politike e, planiranja obitelji gdje se kaže da bi jedna obitelj trebala imati dvoje djece jer na taj način imate bolji pristup e, obrazovanju i stručnoj izobrazbi. Zato naše zemlje sada već počinju primjenjivati politiku e, obiteljskog planiranja. Želim se samo vratiti na prvo pitanje koje je postavljeno glede indirektne veze o kojoj ja nisam točno govorio, ali ta veza je dosta složena i jako bitna. Naročito kada govorimo o sukobima u Darfuru, Ban Ki-moon je u to vrijeme govorio o klimatskim promjenama koje također utječu na sukobe. I od tada smo obavili dosta istraživanja, nekad i kontraverznih, gdje smo pokušavali uspostaviti vezu između e, klimatskih, povijesnih klimatskih promjena i e, nastajanja sukoba. Dakle, ta veza postoji, to je indirektna veza, ali je sasvim jasna. I za Siriju također imamo određene studije koje su pokazale da e, su stalne suše E, dovele do određenih sukoba. Tu imamo dakle više čimbenika koji e, se nadovezuju jedan na drugog, koji dovode do sukoba, sukobi dovode do migracija. A taj klimatski aspekt, okolišni aspekt e, nije uvijek najjači. Vrlo rijetko je najjači faktor. To možda nam može uliti nadu jer naravno da klimatske promjene dovode do određenih poteškoća, ali istovremeno nam sve studije pokazuju da ako na ispravan način odgovorimo na političke izazove, izazove razvoja, možemo se učinkovito boriti i protiv posljedica klimatskih promjena. I to je upravo ono što ste vi naglasili kada ste govorili o razvojnim politikama. E, te politike za razvoj moraju uzeti u obzir podatke o klimatskim promjenama. Nažalost, to nam ponekad i otežava rad, ali moramo ih uzeti u obzir. Moj argument je bio taj da migracije nisu izravna posljedica klimatskih promjena i da kroz e, razvoj, razvojne politike možemo E, još više smanjiti tu vezu između migracija i klimatskih promjena. Gospodine Gerens, ponovno tražite riječ. A vi ste također postavili pitanje glede nataliteta, odnosno htjeli ste da i ja odgovorim na to pitanje. Pa da, ali ako mogu postaviti još jedno pitanje, molim vas. Prije desetak godina u Sahelu i zapadnoj Africi je napravljena studija o migracijama u toj regiji. Reći ću vam samo koji je sažetak te studije i koji je zaključak. Zaključak je bio da su 90% migracija intraregionalne migracije. Iz Burkina Fasoa se odlazilo u Mali, iz Togoa u Benin i tako dalje. Dakle, radilo se o intraregionalnim migracijama. 10% osoba je e, pokušalo doći do Europe. 5% zapravo u Europu, 5% u Sjedinje američke države. Koji je bio profil tih osoba? Radilo se o muškarcima, mladim muškarcima, koji su bili obrazovani, e, odnosno imali su završenu srednju školu E, ne znam da li je ta studija e, ažurirana, ali u svakom slučaju bio nam je zanimljiv podatak o profilu osoba koji su pokušavali napustiti tu regiju. Htio bih znati što vi mislite o tom podatku. I što mislite o europskoj politici po pitanju migracija? Mislite li da je Europa dovoljno svjesna i da li dovoljno poznaje ovaj fenomen? Hvala. Evo, ja ću se vratiti na prvi dio vašeg pitanja, vrlo kratko, o pitanju e, rezervi e, produktivnosti. E, sasvim je jasno da je povećanje stanovništva nešto što skriva poveća, što je ugrozilo povećanje produktiviteta E, ali se možemo pitati da li bi smanjenje nataliteta bio e, faktor koji će pomoći razvoju ili e, obratno i zbog toga moramo vi ste govorili o Nigeru što imamo visok natalitet, ali mnoge susjedne zemlje, zemlje Sjeverne Afrike na primjer, e, su zemlje u kojima se natalitet drastično smanjio. S te strane moramo reći da e, te razvojne politike moraju uzeti u obzir i demokratske aspekte, da ponekad su i politike planiranja obitelji zaista adekvatne, ali da to sve treba se predstaviti u jednom sveobuhvatnom projektu koji će imati za cilj e, povećanje e, razine kvalitete života svih ljudi na zemlji. S druge strane, ovo o čemu ste govorili je zanimljivo kada ste rekli da ponekad razvojne politike e, abstrahiraju činjenicu da osobe koje su obrazovanije više su kreću ka migracijama i da to nekad i ubrzava njihove migracije. To je opisano dosta u literaturi, postoji ta veza između obrazovanja i migracija i e, zemlja koja se razvija, veoma često bude i zemlja iz koje e, nam dolazi više migranata. Ali da li je to zaista loše? Pa ne. Ne nužno, jer migracije su također i E, motor za razvoj zemlje. I s te strane gledano moramo e, zaboraviti tu ideju da ćemo kroz razvojnu pomoć smanjiti migracije. Ali to je najbolje rješenje dugoročno kako bismo izbjegli E, migracije koje se odvijaju zbog očaja zemalja ili siromaštva zemalja ili nedostatka razvoja zemlje. Dakle, ovo je složena jedna veza koju moramo razmotriti sa različitih aspekata i koja nam dokazuje da ponekad razvojna politika može biti kontraproduktivna po pitanju sprečavanja migracija. Hvala lijepa e, našim panelistima. Imamo još pet minuta vremena, pa bih ja rekla još nekoliko političkih e, e, zaključaka na mom maternjem talijanskom, ako dopustite. Hvala lijepa. E, želim vam zahvaliti vrlo toplo jer ste podvukli neke neka vrlo središnja pitanja Oboje ste sugerirali načine na koje možemo gledati na stvari. E, dakle, Europski odgovor na ova pitanja može se razmatrati kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Kratkoročno gledano bilo je nekih dobrih vijesti, e, na primjer e, operacije spašavanja ljudi iz mora e, na, također smo počeli razmišljati o e, izmjenama Dublinskog sustava i e, radi se na kreiranju neophodnih struktura na licu mjesta, dakle na u regijama odakle izbjeglice dolaze. Dugoročno gledano E, profesor Piquet je rekao da kad se govori o e, razvojnoj pomoći e, i borbi protiv klimatskih promjena, a i gospođa Djöf je spomenula važne teme kao što su na primjer sporazumi o ribarstvu, a to je dio razvojne pomoći politike, o tome smo govorili jučer i to sve je međusobno povezano. Dakle, sigurno je da su nam e, razvoj, da je naša razvojna politika mora biti koherentna sa našom politikom e, u vezi s migracijama, a e, ne smije biti kontradikcije između tih politika. E, ja sam bila izvjestiteljica e, na temu izbjegavanja poreza i utaje poreza u e, zemljama u razvoju i te teme su međusobno povezane sa temom migracija. Dakle, želim vam još jednom zahvaliti i sada želim pozvati kolegu E, Ignacija Kora koji će biti predsjedavajući za treći panel i također pozivam paneliste za treći krug e, da zauzmu svoja mjesta ovdje e, na podiju. Okay, so good morning ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Dobro jutro kolege. Hvala svima što ste danas ovdje. Počinjemo sa ovim trećim krugom. Govorit ćemo o uzrocima i načinju kako se možemo nositi s njima nekoliko uvodnih riječi. Europska unija suočena sa najvećom izbjegličkom krizom od drugog svjetskog rata. Trenutna situacija mora se gledati u širem kontekstu e, konflikata i destabilizacije u mnogim područjima svijeta. To je e, kriza bez presedana, a e, posljedica je konflikata i progona u širem susjedstvu Europske unije konflikti u Siriji i Iraku, nestabilnost, siromaštvo u velikim dijelovima Afrike natjerala je velike brojeve ljudi da izbjegnu u potrazi za boljim životom i sigurnim životom i e, mnogi su došli u Europsku uniju. E, mnogi su od njih e, išli rutama preko sredozemlja E, dok je sastav tih migracijskih tokova e, e, raznolik i pomješan broj izbjeglih ljudi iz Sirije i najveći broj izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana i najveći njih, broj njih ide preko istočnog sredozemlja. E, građanski rat u Siriji i Iraku i nestabilna situacija u Libiji e, imaju za posljedicu to da sada milijuni ljudi pokušavaju pobjeći iz tih konfliktnih područja. Istovremeno e, tisuće ekonomskih migranata također traži bolji život. druga po veličini grupa tražitelja azila su iz Eritreje u Africi E, dakle iako u tom području trenutno nema konflikata ljudi odlaze iz te male afričke zemlje jer su e, prisiljeni na to e, lošim uvjetima života i zbog zapravo tamošnje, tamošnje situacije. Dakle, veliki broj ljudi različitih e, e, etno i religioznih i vjerskih e, porijekla su sada u pokretu. Taj nas je kontekst natjerao da počnemo razmišljati o zajedničkim politikama po pitanju azila Europa nije još našla praktično rješenje za te probleme kao što su građanski ratovi u Siriji, Iraku i e, potraga ljudi za boljim životom iz e, područja Afrike i Bliskog istoka. E, E, također postojanje ekstremističkih skupina kao što je ISIL e, imaju negativni utjecaj na e, situaciju i tjeraju ljude na bijeg. U svakom slučaju postoje cijeli niz programa za razvojne pomoći, a i Maroko traži da se međunarodna zajednica angažira u borbi protiv e, ekstremističkih organizacija. Ta suradnja e, sa Marokom e, je također vrlo važna. Među razlozima zašto ljudi odlučuju emigrirati su siromaštvo, oružani konflikti, e, političke, ekonomske poteškoće i također otimanje zemlje u vezi sa ovim e, posljednjim problemom. Možemo reći da je to e, nešto što se događa u većini dijelova svijeta. Na primjer u Kongu se zbog toga dolazi do uništavanja flore i faune E, i to za posljedicu ima uništenje okoliša i e, e, uništava temelj za život stanovništva. Kao posljedica toga sve veći broj ljudi koji su pogođeni glađu, siromaštvom, iako to prije nije bio slučaj. Na primjer, u mnogim područjima mnogi u mnogim područjima e, ljudi su u e, prošlosti bili u stanju prehraniti svoje obitelji, međutim sada se zbog uzgoja soje na tim površinama to više nije slučaj. Također zbog e, eksploatacije rijetkih rudača E, što dolazi, zbog čega dolazi i do e, zagađivanja okoliša, e, ljudi više nisu u stanju preživljavati u tim područjima. Dakle, borba protiv siromaštva i razvojna politika su bitni faktori kako bi se nosili sa tim uzrocima migracija E, dakle, moramo prespitati odnose između e, migracija i međunarodnog, e, međunarodnih razvojnih politika. Nakon što smo u prva dva kruga saslušali stručnjake o koji su govorili o mogućim e, o uzrocima i o vezama između e, klimatskih promjena i migracija i nakon što smo čuli snažne poruke žene koja je izgubila sina e, koji je bio izbjeglica E, u ovom krugu ćemo govoriti o e, eventualnim izgledima i e, mogućim rješenjima za ove probleme. Želim izraziti toplu dobrodošlicu našim stručnjakinjama, gospođi Lano. Ona je viši specijalist za migracije, međunarodne organizacije za migracije i gospođu Anu Knoll koja je e, koja radi u Europskom centru za e, politiku e, razvojne pomoći, a sada riječ dajem najprije našoj prvoj stručnjaci, kinji gospođi Lano, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa što ste nas pozvali e, kako bismo sudjelovali u ovoj javnoj raspravi. Moje ime je Lanoja, radim kao stručnjakinja za Međunarodnu organizaciju e, za migracije. Sada sam u Briselu, a prije toga sam deset godina bila u Africi, e, tako da sam osobno E, doživjela iz kojih potreba, e, iz kojih razloga mladi ljudi odlučuju emigrirati. E, mnogo je pažnje posvećeno ovim trenutnom valu migracija koji pogađa Europu, ali ne smijemo zaboraviti da veći dio migracija se događa unutar regija. U zapadnoj Africi 90% migranata ostaje u regiji zapadne Afrike i samo 10% njih e, kreće prema Europi. To je važno imati na umu. Još jedna druga važna stvar je da E, mi općenito zapravo smo svjesni toga da ako se e, dobro upravlja migracijskim tokovima da e, onda se od njih može imati koristi i ja se nadam da ćemo to imati na umu za vrijeme naše rasprave. Ako pogledate trenutnu situaciju i ove migracijske tokove koji dolaze do Europe vidimo da su ti migranti većina njih sa bliskog istoka, iz područja pogođenih konfliktima, ali dio i iz zapadne Afrike i drugih dijelova Afrike. Mislim da nam je tu potreban jedan svebuhvatni pristup i naravno da je bitno dati humanitarnu pomoć i spasiti živote, ali naravno da e, trebamo imati jednu dugoročnu e, politiku e, kako bismo se nosili sa tim fenomenom. A sada bih vam e, pokazala jedan film koji je snimljen u Gani e, gdje ljudi e, govore o tome zašto se odlučuju na kretanje prema Europi. Izvolite. could still be missing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 Well, I video... Mislim da kad e, pogledamo ovaj film, dobijemo predođbu o tome zašto ti ljudi dolaze u Europu. Dakle, njihove mogućnosti u, njihovoj domovini su ograničene. E, stanovništvo Afrike je najmlađa populacija u Europi, veliki postotak njih su mladi ljudi a e, broj stanovništva će se u vrlo kratkom roku i e, udvostručiti. Njihove mogućnosti na tržištu rada su vrlo ograničene i jedna od prvih stvari e, koje se mogu učiniti kako bi se riješili uzroci migracijske krize je upravo stvaranje perspektive i mogućnosti za život za te mlade ljude u njihovim zemljama. E, nadalje, e, naravno da ih je potrebno informirati o e, opasnostima koji ih čekaju na putu i o onome što ih čeka u Europi. Naravno, da e, mnogi izbjeglice u Europi žive u vrlo e, teškim uvjetima i moraju se čak e, uključiti u kriminalne aktivnosti kako bi došli do sredstava za život. Naravno, vidimo da postoji da prođe izvjesno vrijeme između prvih razmišljanja o eventualnom odlasku i trenutka dok se skupi dovoljna količina novca za polazak na takav e, put i zato postoje mogućnosti da se u tom međuvremenu e, radi sa tim ljudima da ih se informira jer e, vrlo često informacije dođu do ljudi kad su već na putu kad su već krenuli prema Europi i e, tu postoje informacijski centri, međutim tada je zapravo već prekasno jer su ti ljudi već krenuli prema Europi, već su na putu. Konačno sam htjela spomenuti i činjenicu da postoji e, nedostatak e, pravnih mogućnosti da se pomoću kojih se možemo nositi sa e, fenomenom migracija. Kao što znamo na tržištu rada u Europi postoji pomanjkanje radne snage i e, zapravo objektivno bi trebalo biti moguće da ti ljudi nađu e, posao u Europi na europskom tržištu rada i zapravo postoji potreba da se e, organizira e, migracija radne snage kako bi se zadovoljile potrebe za radnom snagom u Europi. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođo. Hvala na ovoj vašoj prezentaciji iz perspektive Međunarodne organizacije za migracije. Riječ sada dajem drugome drugoj govornici. Imate deset minuta. Hvala vam lijepo, hvala vam što ste me pozvali na ovu raspravu gdje se govori o temeljnim razlozima za migracije iz trećih zemalja. Nadovezala bih se na neke E, stvari koje su već rečene jer mislim da je važno da kada govorimo o temeljnim uzrocima migracija, da kažemo nešto o tome da tu postoje različiti pokretači migracija i kao što smo već imali prilike čuti, to mogu biti i sukobi i klimatski sukobi e, i klimatske promjene i nejednakosti, dakle mnogo je različitih e, uzroka. mislim da nije dobro na generični način govoriti o migracijama, da s time treba prekinuti. Također, kad je riječ o tranzicijama s mobilnošću do kojih to može e, uzrokovati, e, dakle vidjeli smo razvoj u pojedinim zajednicama koji također može izazvati emigracije. E, također važno je nešto reći o izazovima koji tu postoje, o tome da sprečavanje regularnih migracija izaziva krijumčarenje a također važno je e, nešto reći o tome kako smo u praksi vidjeli da postoje pozitivne veze između E, omogućavanja e, dakle života u zemljama u kojima se ljudi nalaze odnosno razvoja u tim zemljama i manjih migracijskih e, tokova dakle to je jedan od načina da se spriječe migracijski tokovi i tu onda možemo nešto reći o prioritetnim temama za Europsku uniju naravno ne možemo u deset minuta reći što bi se tu sve trebalo učiniti ali u svakom slučaju na početku se želim osvrnuti na prisilne migracije, odnosno migracije prouzročene sukobima. Mislim da moramo e, puno više pozornosti pokloniti onim trećim zemljama koje su primile veliki broj e, izbjeglica e, i da im treba pružiti pomoć. U proteklim godinama vidjeli smo ne samo u Siriji, već i u Africi da E, nove krize izazivaju velik broj e, izbjeglica i također znamo da e, 86% izbjeglica dolazi iz zemalja koje se smatraju ekonomski e, slabije razvijenima. Većina tražitelja azila također ostaje u svojoj regiji, obično u susjednoj zemlji, e, to vidimo u Jordanu, Libanonu i Turskoj, to su izbjeglice iz Sirije, tamo ih je mnogo, mnogo više nego e, što ih dolazi u Europu, a isto se događa i u Africi. Treba voditi računa o tome da te zemlje u kojima su resursi i onako e, nedostatni e, primaju i velik broj izbjeglica. E, izbjeglički kampovi koji postaje, e, postoje ne pružaju mogućnost za dugoročnu e, potporu izbjeglicama Dakle, vrlo često uvjeti su takvi u tim kampovima da niti osnovne usluge nisu dostupne, a naravno postoje mnogi izazovi u smislu zarađivanja za život. U kontekstu Sirije e, taj sukob traje već jako dugo, pa ljudi moraju nekoliko nekoliko godina provesti u susjednim zemljama, a onda e, se odlučuju krenuti i dalje u želji da si omoguće zarađivanje za život. Eh, ono o čemu mi moramo govoriti je sustav zaštite na globalnoj razini, dakle moramo odgovornost eh, mnogo eh, bolje podijeliti na globalnoj razini što uključuje pruženje pomoći državama koje prihvaćaju izbjeglice zatim moramo razmatrati i pitanja o kojima je danas i ovdje već bilo riječi kao što su konvencija UN-a Važno je da se pruži potpora zemljama u neposrednom susjedstvu kako bi mogle e, kako bi mogle pružiti osnovne usluge koje su potrebne izbjeglicama. Znamo da je nedavno održana uspješna konferencija o Siriji u Londonu i uspostavljen je uzajamni fond. Mislim da je za sada obećano 560 e, milijuna e, za taj fond, od toga 500 milijuna samo od komisije, a e, međutim ti iznosi mogu pokriti osnovne potrebe ali važno je pružiti potporu eh, u dugoročnijem smislu potporu koja će omogućiti integraciju i zarađivanje za život tim ljudima. Još jedna stvar koju želim spomenuti je program humanitarne pomoći eh, koja se mora organizirati na mm, osjetljiv način. To smo vidjeli u Jordanu i sličnim zemljama gdje se izbjeglice smještaju u siromašne dijelove zemlje i ako se pomoć pruža samo izbjeglicama, to izaziva negativne reakcije lokalnog stanovništva koje smatra da niti oni nemaju pristup nekim uslugama, te da se ne uzima u obzir zajednica u cjelini, što onda dovodi do napetosti i narušava socijalnu koheziju ako se dakle usredotočimo samo na izbjeglice. Takvo što se događa i kad financiramo povratak e, izbjeglica u njihove zemlje i tamo im nastojimo prušiti pomoć, to također može izazvati negativne reakcije lokalnog stanovništva. Znam da imam još tri minute, e, pretjela bih ih posvetiti činjenici da u ovoj sadašnjoj raspravi koja se vodi u Europskoj uniji stalno se govori o financijskim sredstvima u uzajamnom fondu kao više manje jedinom instrumentu za pružanje pomoći. Međutim, treba razmotriti širu sliku. E, situacija se mijenja, imamo sve više i više novih fondova, novih uzajamnih fondova, ali e, mnoga pomoć se kanalizira na taj način da bi se onda ona pružala na lokalnoj razini, dakle unutar e, samih zemalja. Mislim da također e, moramo naučiti upravljati očekivanjima e, prije nego što smo osnovali e, ovaj uzajamni fond za Afriku obećavalo se 8,5 milijuna, sad znamo da imamo za sada 7,2 milijuna koje su, na koje su se obvezale pojedine zemlje. Nedavno sam pročitala članak mm, jedne od e, kolegica Getruj u kojem e, se govori o nezakonitom e, gospodarstvu i krijumčarenju i e, tu se također e, govori o tome da se i na taj način financiraju pojedine e, zajednice ako usporedimo te prihode sa onime što se pruža kroz sustave službene pomoći, e, to možda izgleda kao džeparac za te zajednice. Dakle, potrebna su mnogo veća ulaganja i mnogo su veća ta e, politička i ekonomska pitanja s kojima se moramo pozabaviti. Što se tiče samog uzajamnog fonda, čini se da se njime nastoji financirati mnogo strateških dokumenata, imamo strategiju E, za Sahel, strategiju za afrički rog na razini Europske unije, zatim imamo e, dijalog na visokoj razini Europske unije i Afrike o migracijama. Dakle, bojim se da postoji rizik da imamo toliko različitih strategija da će se sredstva iz, te, e, iz tog uzajemnog fonda utrošiti na različite svrhe, a da bi zapravo trebalo e, se pobrinuti da se ta sredstva koordiniraju i da budu pod kontrolom država članica. Zadnja stvar koju želim reći je da vidimo kako se kriteriji mijenjaju e, vezano uz to na koji način će se programi pomoći provesti. Dakle, vidimo i kod multilateralnih i raznih bilateralnih fondova da se o tome raspravlja, da se raspravlja o razini razvoja, ali se koriste sve više i više i indikatori koji e, pokazuju e, stanje sa migracijama, dakle koliko je ljudi sklono e, otići i slično, također koliko u nekoj zemlji postoji izbjeglica, koliko postoji prognanika i tako dalje. Dakle, htjela sam samo to još ovdje spomenuti kao pitanje, treba vidjeti kako se to može pomiriti sa tradicionalnim eh, nastojanjem Europske unije da pruži pomoć ondje gdje postoji najveća potreba za time. Projekt e, se u ovom trenutku tek e, pojavio, ovaj program e, pomoći za trgovinu, pa ćemo vidjeti kakav će njegov učinak biti. U svakom slučaju mislim da treba temeljito razmotriti pitanje dosljednosti, koherentnosti razvojnih politika i s druge strane E, ekonomskog e, razvoja, e, migracija i tako dalje. Dakle, postoje različiti instrumenti koji su važni i fleksibilni, ali u svom pristupu moramo mnogo šire razmotriti različite temeljne uzroke. Hvala vam lijepo, hvala gospođo No na vašem vrijednom izlaganju i na vašim e, napomenama. Otvaram sada mogućnost da se članovi jave za riječ. Dakle, krenut ćemo sada s pitanjima i odgovorima, a onda ćemo čuti ponovno vaš osvrt. Gospodin Zaler. Hvala lijepa. E, cijelo cijelo potne slušamo opis situacije u kojoj se nalazimo, ali gdje su sad korijeni uzroci i kako se nositi, kako riješiti te probleme, to nisam čuo. E, novac i, i novi fondovi bi trebali biti rješenje za problem, međutim moje iskustvo govori da su problemi često uzrokovani upravo političkom situacijom u zemljama e, gdje se zbog njih život ljudi pretvara u pakao. Dakle, e, ako o tome, ako se to ne riješi, onda možemo osnivati fondova koliko god hoćemo, problemi se time neće riješiti. E, jer e, zapravo tko rado odlazi od svoje kuće? Nitko. E, dakle, govorimo o stvaranju radnih mjesta, o mogućnostima za obrazovanje, za to su nadložne zemlje tih država, a to su sve suverene države. E, međutim, ako vlade ne ispunjavaju te svoje zadaće nasuprot, e, nego naprotiv otežavaju život ljudima, onda to ni najbolji fondovi neće riješiti. Sada govorimo o tom uzajamnom fondom za Afriku, međutim e, imamo e, izvješće gdje nam izaslanici Europske unije govore o situaciji Maroko, na primjer, e, tu mnogi razvojni projekti jednostavno nisu učinkoviti 700 milijuna eura iz Europskog fonda za razvoj koji su predvođeni e, za Maroko e, taj novac se ne troši jer jednostavno projekti ne, ne zaživljavaju Libija jedno od kriznih područja u Africi e, e, pogođeno konfliktima. E, tu imamo dvije vlade s kojima ne možemo surađivati, postoje konflikti Čad, e, tamo dolazi do otimanja zemlje od strane vlade. E, male poljoprivrednike se uništava, otima im se zemlja kako bi se potom prodala e, investitorima iz stranih zemalja i to upravo vlada čini. U Eritreji se tamošnjem režimu nudi novac kako bi e, se spriječio odlazak e, migranata iz Eritreje. Dakle, to e, svjedoči o tome da se apsolutno ne poznaju uzroci zašto ljudi napuštaju Eritreji. Vlada je kriva za to, tamošnja vlada, tamošnja vlast. Dakle, ja se pitam da li mi ne želimo spoznati te činjenice. E, naravno da bi e, da je razvojna pomoć neophodna, ali mi samo dijelimo flastere, e, da tako kažem, e, kao prvu pomoć umjesto e, da doista rješavamo te probleme koji su uzroci. Mislim da ovo trajno neće funkcionirati i da nam zapravo treba jedan sasvim drugi politički pristup. Kriza koja u kojoj mnogi sada dolaze u Europu jer e, su drugi izgubili e, temelje za život e, pokazuju da razvojna politika vanjska politika sigurnosna politika moraju sve imati jednak značaj i moramo imati taj sveobuhvatni pristup, odnosno mora doći do promjene u naše svijesti. Ti ljudi djelomično imaju potpuno kriva očekivanja. E, trenutno u Njemačkoj imamo preko milijun izbjeglicama, izbjeglica i e, gospodarstvena gospodarstvo s jedne strane očekuje da će ti ljudi e, riješiti probleme sa nedostatkom radne snage međutim istovremeno se sad spoznaje da ti ljudi e, ne mogu e, biti rješenje za taj problem jer nemaju odgovarajuće kvalifikacije dakle na umjetan način se u zemljama domaćinima stvaraju situacija se koristi dakle za političke ciljeve na štetu i domaćeg stanovništva i tih izbjeglica. Dakle ono što je bitno reći je da e, tim ljudima naravno moramo pomoći, to je jasno, ali također se moramo uhvatiti u koštaci sa uzrocima migracija. Thank A sada gospođa Valero, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja sam samo htjela izniti jedno razmišljanje, jer sada se nalazimo u situaciji u kojoj mnogi ljudi dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom. Dakle, komisija i države članice kažu da oni žele ostati ovdje jer imaju pravo na azil. E, međutim, istovremeno Europska unija ima pravo poslati natrag sve one koji su ekonomski migranti. Dakle, sada je mnogo teže ostati u Europi ako ste ekonomski migrant nego što je to bilo prije. Istodobno imamo situaciju kao što ste i sami e, rekli u kojoj u Africi imamo mlado stanovništvo i to je jedini kontinent s mladim stanovništvom. Na svim drugim e, kontinentima i imamo sve starije stanovništvo, osobito u Aziji, ali i u Europi i samim time dolazi do neravnoteže između pojedinih e, kontinenata i trebali bismo zapravo biti sretni što ljudi žele doći ovamo i ovdje raditi. E, stoga mislim da moramo imati imati zakonite načine. Vi ste govorili o migraciji radne snage, dakle ako imamo vize i slično i uvjete da dođu ljudi iz država zahvaćenih ratom, traže azil, e, moramo razmotriti i zakonite načine na koje mogu doći oni koji žele raditi u Europi. Znači, ako imate zakoniti način da E, dođete nećete se obraćati krijumčarima a također ćemo onda imati sve bolje i bolje načine da se dođe u Europu tražiti e, posao i e, ako se te informacije mogu dobiti prije nego što ljudi uopće krenu, mislim da bi to također riješilo mnoge probleme. Eto, to sam samo htjela reći. Hvala gospođo Valero gospodin Epidideos. Hvala vam. Nema nikakve sumnje da se svi slažemo o tome koji su uzroci prouzročili migracije, ali slažemo se e, i o načinima kako riješiti taj problem. Međutim, bojim se da mi taj problem predstavljamo na jedan filološki način i da je to zapravo samo pusti popis želja. Znači, ne rješavamo s problem, ne pokušavamo naći načina da riješimo problem. Slažem se sa govornicama da, u, u pogledu toga da su vlade suverene i da one doprinose problem problemu svojim ponašanjem. Dakle, kako pronaći praktične načine da se e, izvrši pritisak na te vlade, osobito vlade afričkih zemalja, kako bi one djelovale na demokratski način, kako ne bi uzrokovale siromaštvo i kako ne bi pridonosile tome da njihovi ljudi odlaze u Europu kako se možemo pobrinuti da će te vlade uzeti novac i raspodijeliti ga e, na ravnopravan način i tako stvoriti rast u svojim zemljama umjesto da e, novac odlazi e, za korumpirane ciljeve i da bude zlorabljen kako možemo uvjeriti građane u praktičkom smislu da ne grade e, svoje, odnosno ne zatvaraju granice zbog političkih razloga, a istodobno da ne pokušavaju ograničiti nezakonite migracije kao što to rade u moje zemlji Grčkoj ili u Italiji. U Grčkoj jednu trećinu stanovnika čine nezakoniti migranti. Kako ćemo vratiti te ljude u njihove zemlje? odnosno kako možemo prisiliti vlade tih zemalja da ih prihvate. Znamo za probleme s kojima se suočavaju sve europske zemlje, zato se uopće ne slažem sa stavom da sve starije stanovništvo u Europi moraju nadomjestiti ljudi iz drugih zemalja. Europa je maleni kontinent, mi nemamo mnogo prostora, e, nemamo zemljišta na kojem bi svi ti ljudi mogli živjeti. Život europljana postao je, postaje sve E, sve duži, kako možemo dovesti druge ljude koji će ovdje tražiti posao kada se naši vlastiti mladi suočavaju sa visokom stopom nezaposlenosti. Ne možemo nešto uništiti da bismo stvorili nešto drugo. Ako pronađete praktičan način da se ovi problemi riješe i da to ne bude samo popis želja, ja ću biti jako sretan zbog toga i čestitat ću vam. Hvala lijepo, gospodin Lobec Aguilar, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih također e, htio postaviti jedno pitanje. Želim postaviti pitanje gospođi Knol koja je govorila u svojem izlaganju humanitarne vize Ona je rekla da bi te humanitarne vize mogle predstavljati nešto što bi na pravni način e, pomoglo ljudima da dođu do Europske unije. Naročito da sve one osobe koje riskiraju život i koje po cijenu života žele doći u Europsku uniju, jer za sad ne postoji e, zakonita mogućnost dolaska u Europu za njih. Ja sam bio izvjestitelj za izmjene e, zakonika o vizama, to je još uvijek e, u fazi E, revizije i mi jesmo razmislili o nekim od tih rješenja kako bismo otvorili određene puteve i e, zakonske mogućnosti dolaska u Europu. Mi jesmo inzistirali na značaju jedne takve mogućnosti zakonitog dolaska, no trebamo biti svi svjesni toga što to zapravo znači. Svi oni koji su primorani surađivati e, s mafijom, e, predstavnicima organiziranog kriminaliteta su osobe koje zapravo padaju u ruke tih mreža jer je to jedini način za njih da e, napuste regiju iz koje dolaze i dođu do vanjskih granica Europske unije. Sve te osobe su osobe e, među kojima je teško razlikovati one koji traže zaista azil koji su zaista stvarni tražitelji azila zbog toga što dolaze iz jedne e, rizične situacije i zemalja u kojima su bili ugrožavani ili u kojima bi njihov život bio ugrožen da su ostali u njima. To su dakle osobe koje žele doći u Europu kako bi zaštitili, zaštitili život, kako razlikovati te ljude s jedne strane i druge koji e, odlaze iz zemalja zbog razloga koji nemaju nikakve veze sa ovim koje sam malo čas naveo, e, dakle nije im život ugrožen, a žele tražiti azil. A to su osobe koje ne poštuju kriterije Ženevske konvencije i ne ispunjavaju kriterije Ženevske konvencije, a e, žele doći na teritorij jedne države članice i tražiti azil, ali ne e, iz onih razloga iz kojih se azil daje. Da li bi se njima davala humanitarna viza na ograničen e, period i na temelju tih privremenih humanitarnih viza E, bi te osobe mogle nakon određenog e, razdoblja e, predati zahtjev za azil ukoliko u tom trenutku ispunjavaju uvjete iz Ženevske konvencije. Mi smo sve to izanalizirali takve situacije, dakle imali smo na raspolaganju određen broj činjenica koji su nam omogućili da zaista napravimo razliku između onih koji su stvarni tražitelji azila i onih koji se samo nazivaju tražiteljem azila i koji žele zapravo zloupotrijebiti ženevsku konvenciju kako bi dobili e, status izbjeglice, a zapravo ne bi trebali dobiti taj status niti imati međunarodnu zaštitu, barem ne po e, svim uvjetima Ženevske konvencije. Hvala gospodine Lopez Aguilar. Sada ću e, predati riječ Europskoj komisiji ukoliko netko od njih želi uzeti riječ, ali samo kratko molim vas, dvije minute. Imate riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja radim na pitanju uzemnog fonda, Trust fonda za Afriku. E, i imamo za cilj borbu protiv nezakonitih migracija i postizanje stabilnosti. Ako mi dozvolite, ja bih se samo osvrnuo na dvije ili tri točke. Želim reći da je uzajamni fond dodatni instrument za druge instrumente s kojima raspolažemo i koji nam služe za E, razvojnu pomoć. Dakle, to nije dokument kojim želimo riješiti sve probleme s kojim se suočavaju zemlje u razvoju. To je samo jedan dodatni instrument koji bi se trebao koristiti zajedno sa svim već postojećim instrumentima. Već imamo jedan, jednu milijardu i osamsto milijuna eura koji su prikupljeni od strane država članica i Europske komisije. Jedna govornica, jedan od govornika je rekao da postoji nedostatak da nedostaje 1,7 e, milijarda, ali to nije točno. E, mi smo zapravo uspjeli e, prikupiti taj novac, sada se postavlja samo pitanje kako pratiti rezultate tog e, uzajamnog fonda. Mi znamo da su emigracije e, prouzrokovane sa više čimbenika, čimbenika koji su svi različiti jedni od drugih. Mi ovdje najviše govorimo o migracijama jug-jug, a isto tako često se usredotočavamo na negativne posljedice migracija, a ne uzimamo u obzir sve poteškoće s kojima se suočavaju migranti koji su nekada primorani napustiti svoju zemlju iz gospodarskih ili sigurnosnih razloga. O tome smo dosta govorili cijelo jutro. Dakle, moramo se usredotočiti na same uzroke e, migracija i zato nam e, može poslužiti upravo ovaj uzajamni fond fond može nam omogućiti iznalaženje rješenja za migracije i postizanje stabilnosti i sigurnosti u zemljama e, iz kojih dolaze migranti, odnosno e, u afričkim e, postizanjem mira i stabilnosti u afričkim zemljama. Dakle, mi ovdje imamo instrument koji se neće usredotočiti samo na jedan od uzroka nezakonitih migracija, već će nam omogućiti da pronađemo dodatna rješenja uz već postojeće instrumente. Nadamo se da ćemo doći do novih odgovora, inovativnih odgovora i koji će nam omogućiti veću fleksibilnost i brzinu nego uobičajeni instrumenti s kojima raspolažemo i koji koristimo. ok but I have to ask you to be, very brief. Dobro, možete dobiti riječ, ali samo kratko, eto, minutu, molim vas. Hvala. Ja dolazim iz glavne uprave za istraživanje i inovacije. Mislim da je da jutrašnja rasprava pokazala složenost e, ovog problema migracija i značaj samog e, istraživanja za iznalaženje e, rješenja. Ovo područje istraživanja se može usredotočiti na pitanje migracija i sa gospodarskog aspekta, ali isto tako i poljoprivrednog aspekta, e, e, aspekta ribarstva, nataliteta i tako dalje. Mislim da se moramo sve više i više kretati ka istraživanju koje će biti multidisciplinarno istraživanje sa naglaskom na e, društvena i socijalna istraživanja. Mislim da nam je ova jutrošnja rasprava i izlaganja koja smo čuli da su nam pokazali da se od, od znanstvenika traži da e, političke odgovore pretvore u konkretne e, korake i da e, oni koji donose odluke mogu raspolagati i znanstvenim informacijama koji će im pomoći da odgovore na ovaj izazov s kojim se suočava Europska unija. Dakle, to je ono što mi radimo. Mi pokušavamo prikupiti sve znanstvene podatke, studija koje su e, realizirane proteklih godina, ali isto tako želimo e, poslati jednu konkretnu poruku e, koja će se koristiti u svim budućim e, paketima za e, borbu protiv migracija. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Venti. Zahvaljujem. Vjerojatno ću biti posljednji govornik, pa se želim nadovezati na ono što je rekao kolega Maločas. Vi ste govorili o mnogim e, projektima koji su već realizirani, ali imam dojam da nam nedostaju instrumenti za nadzor, na primjer, jer postoje mnogobrojni drugi programi e, i pitam se da li se zaista bavimo temeljnim uzrocima migracija kada e, želim, kada želimo izmjeriti naše rezultate za ustavljanje migracije u prvotnoj fazi. A što se tiče razvojne pomoći, to je također jedno značajno pitanje. Jučer smo imali vrlo zanimljiv sastanak na temu takozvane islamske republike i neki predstavnici e, katoličke crkve koji dolaze iz Iraka ili Sirije su govorili o političkom utjecaju e, na te e, zone sukoba. Oni su rekli da možda E, te, ta područja trebaju neku drugu vrstu pomoći u odnosu na onu koju institucije Europske unije im pružaju, e, jer neki ljudi ne žele e, biti imigranti, oni žele živjeti u zemlji koju, koju vole, ali jednostavno nemaju nikakvu potporu izvana da bi ostali u tim zemljama. Dakle, mi moramo se ovdje dotaći pitanja borbe protiv e, takozvane Islamske republike. Možda bi tu mogli pružiti neku institucionalnu potporu i omogućiti ljudima e, da ostanu u svojoj zemlji i ne odlaze iz nje. Hvala gospodine Venta. Sada predajem ponovno riječ e, govornicima, ali prije toga ću ja postaviti pitanje. Uh, many of the points raised by uh, colleagues and... Želim se nadovezati na ono što su rekle mnoge kolege. Da mnogi e, kada govorimo o migracijama se osvrću i na politiku za razvoj. I možda evo prilika e, da kažemo da razvojne politike mogu biti upravo iskorištene e, za smanjenje migracija. Te se možemo zapitati što smo prije radili na pogrešan način, što se može izmijeniti kako bi naša politika bila učinkovitija i kako bismo smanjili tako velike migracijske priljeve iz određenih e, dijelova svijeta. ali imamo samo dvije minute e, za odgovor, ako je moguće. Izvolite. First. Um, uh, Možda da počnem e, s odgovorom na posljednje pitanje. Mi znamo da je sada najveći priljev emigranata iz Sirije. Tu nije pitanje novca već rata u Siriji i tu postoje geopolitička pitanja koja se moraju uzeti u obzir e, kada govorimo o migracijama uzrokovanim e, sukobima moramo vidjeti što učiniti da spriječimo ratove a to E, ide izvan ovog okvira razvojnih politika. To sam rekla i u mom izlaganju, mada sam možda to malo skratila zbog toga što nisam imala dovoljno vremena, ali općenito gledajući e, moramo vidjeti koja je dosljednost razvojnih politika i vidjeti što dovodi do sukoba na e, svijetu. posljednjih tri godine smo dosta rasprava imali novu temu i na temu povezanosti naših e, politika i priljeva migranata. Ovdje uzimamo obzir poljoprivrednu politiku, trgovinu oružjem, e, klimatske promjene o kojima smo govorili. Imamo također dobre studije na raspolaganju koji govore o nedostatku resursa, e, sustavu proizvodnje hrane, sve to je imalo utjecaj i na sukobe u Siriji. Znajući da je sve to međusobno povezano, to znači da moramo gledati izvan okvira razvojne politike i uzeti u obzir sve ove različite čimbenike. Ako mogu samo pojasniti ono što su rekli predstavnici komisije, ja nisam htjela reći da nedostaje 1,7 E, milijardi koje je najavila komisija, ali Juncker je na samom početku rekao da ćemo dobiti mnogo više sredstava od država članica, a čini mi se da do toga nije došlo. To sam ja samo htjela reći, ništa više od toga. To A što se tiče pitanja humanitarnih viza, Ovdje nećemo ulaziti u akademsku raspravu e, statusa i izbjeglica, ali kada se radi o mm, sukobu u Siriji e, i kada su ljudi mogli preko Libanona e, dolaziti nisu trebali posebne vize, situacija je bila jednostavnija, ali sada većina tih ljudi su izbjeglice koje ispunjavaju uvjete Ženevske konvencije i tako da tu ne postoji e, problem razdvajanja između različitih kategorija e, migranata. I e, što se tiče upravo toga, znamo li da li netko zaista ima pravo na međunarodnu zaštitu ili ne, to je pitanje razmatranje pojedinačnih slučajeva jer možemo se zapitati zbog čega ljudi e, riskiraju život i padaju u ruke e, krijumčara kako bi došli do e, Europske unije. Ovdje se ne radi samo o dolasku u Europsku uniju, već isto tako i regionalnih migracija i tu također možemo e, vidjeti da kada je lakše doći do određenog područja, manje su krijumčari umješani u to. Hoćete i vi sada odgovoriti na posljednje pitanja? Da, ja samo želim odgovoriti na pitanje što se zaista može učiniti kako bismo zaustavili migracije i kako učiniti učiniti razvojne politike učinkovitijim. Nažalost, nemamo odgovor na to. Mislim da ne možemo zaustaviti migracije, možemo samo se postaviti pitanje kako bolje upravljati tim migracijama, a ne zaustaviti ih. E, što se tiče razvoja i pitanja kako razvojni programi mogu biti učinkoviti, djelotvorni, naravno, postoji jasna veza između dobrog upravljanja e, razvojnim programima koji e, moraju biti učinkovito primjenjeni. E, mislim da to izlazi iz okvira e, razvojne suradnje. Mislim da se zemlje ne razvijaju samo zahvaljujući razvojnoj suradnji, tu je potrebno mnogo više od toga, a istovremeno moramo biti svjesni činjenice da više razvoja ne znači nužno manje migracija, jer e, veoma često ne migriraju oni najsiromašniji ljudi, Potrebno pa potrebni su vam određeni prihodi kako biste mogli krenuti na taj put migracija. Ponekad e, upravo iz zemalja koje se više razvijaju imamo više migracija i tek onda kada se zemlja dovoljno razvije, počne pružati priliku ljudima da ostanu u toj zemlji i imaju pristojan život, onda se te migracije smanjuju. Ali to je nešto što je dugoročan proces i veoma je teško da ti predložiti neko brzo rješenje za zaustavljanje e, ovih migracijskih e, tokova. Moramo vidjeti kako bolje upravljati E, migracijama i ovdje se nadovezujem na ono što je rekla gospođa Valero. Moramo otvoriti e, mogućnosti za zakonite migracije. To je jako bitno. Čuli smo e, dosta toga o nezaposlenosti mladih i u Europskoj uniji, to je točno, ali na regionalnoj razini postoje viša nezaposlenost u odnosu na druge regije i ljudi nekada onda odlaze iz određenih zemalja Europske unije u druge zemlje Europske unije gdje je nezaposlenost manja. Isti je problem i sa sektorima. Ponekad postoje mogućnosti u određenom sektoru za koje ljudi nisu kvalificirani i tako dalje. Dakle, moramo točno pogledati kako se kreću trendovi na tržištu rada i tu onda možemo govoriti o e, migracijama uzrokovanim nedostatkom radnih mjesta i zbog toga ponekad migranti počinju raditi na sivom tržištu e, i te, a mi bismo trebali poslati poruku da dođu na zakonit način i da im se pruži prilika za e, zapošljavanjem a e, šaljemo pogrešnu poruku, te stoga se moramo vidjeti kako se bolje organizirati za te zakonite migracije. Hvala vam najljepša na svim ovim izlaganjima i odgovorima na pitanja. Ovim e, zaključujemo naše e, izlaganje, ali prije toga predajem riječ gospodini Pongi, našem podpredsjedniku, koji će nam reći par zaključnih riječi. Hvala Ignacio želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svim kolegama zastupnicima koji su ostali do kraja ovog e, javnog saslušanja. Želim se zahvaliti kolegama koji su igrali ulogu e, medijatora na ovom ovim raspravama. Želim se zahvaliti svim govornicima koji su obogatili ovu javnu raspravu. Kao što sam rekao, malo čas ovo je prioritetno pitanje za naš odbor za razvoj i mislim da će sve informacije koje smo dobili danas nam omogućiti da bolje radimo na ovim pitanjima u budućnosti. Hvala vam svima. Samo još za kraj, ispričavam se, zaboravio sam se, zahvalio našim prevoditeljima koji su radili dulje nego što je bilo predviđeno. Hvala im još jednom.